E, dokumenta o Monsantu. Posebice bih željela pozdraviti naše stručnjake kao i kolege iz odbora Agri, iz odbora Envi i e, sve širu javnost koja je zainteresirana za ovu temu. Kao što svi znate, tema sredstava za zaštitu bilja je trenutno iznimno žučna tema kojom se bave i znanstvenici i široka javnost. Trenutno odobrenje glifosata će isteći u prosincu i komisija je predložila da se produži to odobrenje na 10 godina. Europske agencije EFSA i EHA su zaključile da je glifosat siguran, no međutim Međunarodna agencija za istraživanje karcinoma je klasificirala glifosat kao najvjerojatnije kancerogen za ljude. Na današnjem saslušanju znanstvena osnova za procjenu rizika glifosata, o njoj će se raspravljati tijekom prvog panela. Drugi panel bi trebao, drugi treći panel bi trebali unijeti svjetlo vezano uz navodni utjecaj industrije na procjenu glifosata u SAD-u i u EU fokus leži na takozvanim Monsanto dokumentima koji su e, interni e-mailovi unutar Monsanta koji e, sugeriraju da je znanstvena ocjena glifosata bila pod utjecajem Monsanta. E, mi ćemo pobliže pogledati ulogu Monsanta u ocjeni glifosata u SAD-u i također ćemo razmišljati o ocjeni glifosata u Europskoj uniji. Kao što znate, Monsanto je bio poziv da sudjeluje na ovom saslušanju, ali nažalost oni su odbili taj poziv. Vezano uz format saslušanja, ja ću vas informirati o sljedećem. Svaki stručnjak će imati 15 minuta za svoju prezentaciju. E, na svakom panelu ćemo najprije čuti prezentacije i nakon njih imat ćemo dio za pitanja i odgovore. Zastupnici koji se jave za riječ će imati na raspolaganju maksimalno jednu minutu da odgovore na da upute pitanje jednom stručnjaku eh, u panelu. Molim vas da navedete kojem stručnjaku upućujete svoje pitanje. Nakon toga će stručnjak imati maksimalno dvije minute da odgovore na pitanje. Također bih željela naglasiti da je program iznimno ambiciozan i da je vrlo važno da svatko se drži vremena koje mu je dodijeljeno. Veselim se današnjoj raspravi i sada ću dati riječ gospodinu De Castru koji je potpredsjednik odbora Agri da iznese svoje E, uvodne napomene. Hvala lijepa. Hvala vam, gospođo predsjednice, na uvodnom izlaganju, dakle na ovom zajedničkom sastanku vezano uz Monsanto i glifosate. Što se tiče odbora AGRI, ovim saslušanjem se želi još jednom razjasniti pravni okvir za fitosanitarne proizvode. On se bazira na tri stupa, dakle odobrenje, održiva upotreba i maksimalne razine, dakle tragova. Upravo zahvaljujući ovom sustavu omogućava se da na tržište uđu samo dakle, odobrene tvari koje odgovaraju svim kriterijima za sigurnu upotrebu. Ovaj, drugi kriterij jamči ciljanu upotrebu Terci, treći kriterij određuje dakle najviše granice tragova dakle koji se nalaze u finalnom proizvodu. Danas ćemo raspravljati o ovom prvom kriteriju, odnosno stupu, dakle odobrenje koje podrazumiva procjenu rizika. Sustav omogućava sustavnu metodologiju da bi se utvrdile dakle proporcionalne i ciljane mjere za zaštitu zdravlja. U slučaju dakle, ovih tvari, to se tiče korisnika, poljoprivrednika i zdravlja potrošača, odnosno građana. Potrebno je zajamčiti da poljoprivrednici imaju na raspolaganju sredstva za proizvodnju sigurne, kvalitetne i zdrave hrane. Vidim da su ovdje brojni članovi odbora Agri i zahvaljujem im na tome. Dakle, danas želimo otvoreno razgovarati o tome kako se primjenjuju pravila i postupci koji su trenutno na snazi. Te koje e, zaključke možemo izvući u slučaju glifosata. Imamo sljedeća izuzetno važna e, pitanja, dakle, za poljoprivrednu zajednicu. Prvo, koje mjere i koje politike su se usvojile da bi se zajamčila maksimalna transparentnost i znanstvena kontrola kada je riječ o djelovanju europskih agencija za procjenu rizika? Koji su mehanizmi na raspolaganju građana, nevladinih organizacija i profesionalnih udruženja centara za istraživanje kako bi oni ocijenili dakle upravljanje rizikom na europskoj razini uz zajamčenu neutralnost i transparentnost. Dakle, ovdje se želimo koncentrirati na dubinsku analizu e, važnih pitanja u ovom sektoru, ocijeniti različite pristupe europskih agencija u odnosu primjerice na djelovanje sličnih agencija u SAD-u i panel će dati se potrebne elemente za analizu, nadam se da ona neće biti emotivna i bavit ćemo se dakle znanstvenom dimenzijom, društvenom te političkom. I sada ćemo započeti s radom prvog panela, dakle znanost iza evaluacije glifosata. Drago mi je da mogu predstaviti tri, dakle naša tri gosta. Christopher Portier, profesor sa sveučilišta u Manchesteru. Riječ je o znanstveniku koji je izradio više od 200 publikacija, dakle u svojih 30 godina rada. On je uputio otvoreno pismo predsjedniku Junkeru o ovom pitanju dakle kojim su se bavile EKA i EFSA koji imamo i danas ovdje s nama i one su odgovorile na to otvoreno pitanje. Potom će riječ imati profesor Kate Witton, dakle iz Međunarodne agencije za istraživanje e, raka, dakle Svjetske zdravstvene organizacije. Ona je prije 16 mjeseci sudjelovala na jednoj radionici upravo koja se tiče glifosata ovdje u parlamentu. Ona radi u Lyonu I nakon studija u SAD-u se između ostalog i bavila kancerogenim svojstvima glifosata. I treći naš e, gost, dakle, koji će također govoriti 15 minuta, Jose Tarazona, profesor, dakle, se bavi e, sigurnošću hrane, dakle, u EFSI, u Parmi, on je radio u agenciji EKA u Helsinkiju, to je bila njegova prethodna dužnost i tamo se također bavio evaluacijom rizika. Dakle, ovo je program koji će sadržavati pitanja i odgovorimo već kolege koji su se upisali za riječi svako će dobiti jednu minutu i trebali bi naznačiti kojem stručnjaku postavljaju pitanje. Nakon toga će stručnjaci imati dvije minute za odgovor. E sada dajem riječ našim gostima. Gospodin Kristofer Portier, izvolite, imate riječ 15 minuta. Aha, thank you. Now can you hear me? Hvala lijepa, čujete li me? Hvala vam na pozivu. Jako mi je drago što sam danas ovdje s vama. Osim što se bavim mnogim drugim stvarima, ja radio sam kao konsultant u nekoliko odvjetničkih tvrtki u SAD-u E, međutim, danas e, sam kao privatni građanin ovdje da izrazim svoje mišljenje pred e, članovima ova dva odbora. Postoje dvije najvažnije točke kojima ću se baviti tijekom svoje prezentacije. Vratit ću se na njih na kraju svog izlaganja, neću sada dubulje ulaziti u njih. Evaluacija znanstvenih dokaza za bilo koju tvar uključuje tri e, klase podataka, epidemiološke podatke, eksperimentalne e, provjere i studije e, mehaničkih krajnjih točaka. Fokusirat ću se na tipične bio aseje kod životinska e, koji su e, koji se odnose prvenstveno na glodavce. E, mi analiziramo tkiva i organe tih životinja. E, postoje smjernice kako se trebaju provoditi te studije. Te studije se fokusiraju na četiri skupine životinja. Prva skupina koja nije izložena, nju nazivamo kontrolnom skupinom. Preostale tri skupine su testne životinje. E, svaka zaprima različite doze kemikalija. Studije se provode na takav način da se kontrolira sve u okruženju životinja i samo postoji izloženost koja će, će omogućiti objašnjenje reakcija na kancerogene tvari. E, postoji e, određeni broj studija koji su zredno na raspolaganju, koji se odnose na glodavce, e, štakore i miševe. Većina njih ostavlja samo 12 studija za analizu. Postoji 7 studija kod miševa i 5 studija, 7 eh, kod miševa postoje različiti sojevi, e, životinje su izložene e, tijekom različite duljine pokusa. E, svi rezultati se i svi ti podaci se moraju uključiti u evaluacije. postoji veliki broj recenzija glifosata tijekom godina. Najprije ćemo pogledati koji tumori i koje studije su bile temelj koje recenzije. Ovih šest evaluacija će biti fokus današnje rasprave. Grupirao sam e, te e, ocjene po kriterijima e, da li se fokusiraju na iste vrste tumora. Započnemo sa prvim. 1983. godine e, njemačko tijelo je izdalo svoje prvo izvješće o glifosatu. Oni su imali dva nalaza kod miševa, maligni limfom kod mužjaka i kasnije je EFSA uključila i e, istraživanje malignog e, tumora kod ženki. E, oni su se upućivali čitatelje na studije koje su već provedene u prošlosti, nisu objašnjavali podatke unaprijed što piše u ovoj tablici? Ovdje gdje piše dva, znači koliko tumora je otkriveno do tog trenutka u procesu evaluacije. 1950. godine Greimer kolegi je objavio rezultate studija. E, osim e, malignih limfoma, također su kod e, u tkivu bubrega pronašli, u tkivu pluća našli slične e, kancerogene tvorevine. X znači da se o tome raspravljalo. Naprimjer, RDR nije e, e, analizirao pozitivne nalaze 2009. godine u studiji koja je provedena tada. A kolege sa Gremija jesu. 2015. godine i neki znanstveni podaci vezani uz glifosat su bili objavljeni, no ne, sve, no ne svi podaci, jer su postojala određena ograničenja. E, ja sam se uključio u studiju e, tisuće godine koja se provodila na miševima. O, tome se nije prethodno razgovaralo. Dakle, sada smo došli do sedam tumora kod miševa. 2015. godine i tisuće 2017. godine EFSA je objavila konačnu evaluaciju glifosata. Nisu govorili o nalazima iz 2009. E, godine, ali jesu o svim drugim nalazima. Identificirali su dva dodatna tumora e, u studiji 2014 godine o kojima se prethodno nije razgovaralo i time smo došli do devet vrsta tumora. EPA e je 2016. godine su objavili svoju evaluaciju glifosata EPA nisu razgovarali o prethodna tri tumora, već su o jednom dodatnom tumoru o kojem se prethodno nije raspravljalo. E, to je limfom kod ženki miševa. sada smo došli do deset tumora. U posljednje dvije godine sustavno sam prolazio kroz sve ove podatke kako bi identificirao statistički značajna nalaza koje su možda bila propuštena u prethodnim evaluacijama. Pronašao sam tri dodatna tumora o kojima se nije diskutiralo u prethodnim evaluacijama i time smo došli do 13 tumora. Od tog ukupnog broja od 13 tumora koji su trebali biti identificirani od strane EFSE i EHE, oni su diskutirali samo o Ista evaluacija, istu evaluaciju moguće provesti i kod štakora. Ovdje imamo veći broj studija, veći broj tumora zbog i značajno povećanje tumora zbog e, izloženosti glifosatu. O sedam tumora se uopće nije razgovaralo ni u jednoj od studiji, a EFSA i EHA su diskutirali samo e, devet od 29 tumora. E, studije na štakorima su sve dostupne i priložene su ovom izlaganju. Dakle, imamo ukupno 34 tumora u ovih 12 studija o kojima se trebalo diskutirati. Statistički značajni nalazi o tumorima se nisu diskutirale ni u jednom od postojećih recenzija. EFSA i EHA su analizirale polovicu podataka koji su bili značajni za e, kancerogene EPA samo 18.34. Nisu bili ništa bolje. Možemo se pitati zašto je sve toliko bitno. Statistički značajni nalazi su jedan od ključnih čimbenika koji se, pomoću kojih se određuje koji tumori se povećavaju kako se povećava e, doza glifosata. Mnogo toga se mora razmotriti. Jesu li ti nalazi u istinu pravi nalazi ili samo slučajnosti? No, ako e, količina glifosata ne povećava vjerojatnost tumora, ako to ne znamo, nećemo moći analizirati tu, te vrste tumora. U svibnju sam poslao dopis Junkeru i kao odgovor tome EFSA i EFA su odgovorile da one rutinski ne analiziraju dubinski sve te podatke. To je bio njihov odgovor bez analize podataka. Oni pretpostavljaju da prezentacija podataka od strane laboratorija koji su pod industrijskim ugovorom i da je to dostatno, a ako nije kao što je u ovom slučaju, rezultati su subjektivni i e, e, pronalazi se manji broj tumora. E, nije na meni da diskutiram sve ove različite vrste tumora u prezentaciji od 15 minuta, niti to ne mogu, stoga ću se fokusirati na NHL, e, to je non-Hodgkinom limfom, e, pojavljuje se kod ljudi i usjetoči se prvenstveno na tu vrstu tumora. Sve ove vrste tumora su slične NHL-u i to je vrsta tumora koja se pojavljuje kod miševa. Pogledajmo o čemu se radi. 85% tumora koji čine klasu NHL-a su e, B-cell limfomi. Radi se o difuznim e, velikim B stanicama. Vidjet ćemo da ti B, stanice limfoma kod ljudi e, ukazuju da na primjer, ako želimo razviti novu terapiju za B-cell limfom kod ljudi. Najprije ćemo iskoristiti miša da vidimo da li je taj lijek siguran i učinkovit. Obzirom da su B-cell limfomi kod miševa klasificirani kao maligni limfomi, taj tumor je e, vrlo srodan ljudskim limfomima. Postoji snažna biološka poveznica između te dvije vrste limfoma. I EFSA i EHA su zaključile da maligni limfomi kod miševa nisu prouzročeni glifosatom. E, naveli su nekoliko razloga. Najprije su zaključili da da tumori potpadaju u raspon historijskih stopa tumora u, kod kontroliranih životinja, zato ih treba isključiti. E, najprikladnija kontrola je sadašnja kontrola u svakoj studiji, o tome ću nešto više reći kasnije. Općenito govoreći, obzirom su smjelice OECD-a o tome kako provoditi, analizirati ove studije, govore o e, rigoroznim analizama i povijesnim kontrolama, E, dopuštaju određene neformalne evaluacije. Međutim, oni su upozorili da se e, ne primjenjuje e, kontrolirana studija zato što to može utjecati na pogrešan rezultat. Oni su predložili jedan drugačiji pristup koristeći raspon historijskih kontrola i time su pokazali povećanje malignih limfoma koji su izvan spektra povijesno kontroliranog odgovora, odnosno reakcije. Još jedan razlog za rezultata je bio to što nije postojala e, signifikantna veza, obzirom da postoji mnogo veća mogućnost da se identificira pozitivni nalaz koji je stvaran, za razliku od pairwise testova. E, većina agencija će e, odbiti takve nalaze ako su pozitivni. Još jedan podatak i razlog za isključivanje ovih nalaza je bio to što je postojala potencijalna opća e, toksičnost u visokim dozama u studiji 1997. godine. Ta toksičnost se prikazivala ili kao povećanje mortaliteta kod životinja ili značajno smanjenje u e, tjelesnoj masi, e, a da pritom se nije smanjila hrana. Vrlo često hrana više E, nema takav okus da bi i životinje više ne jedu. No to se kod ove studije nije dogodilo. Još jedan razlog slučivanje nalaza bio to što su rezultati bili pozitivni samo kod mužaka, ne kod ženki. No postoje mnogi kancerogeni koji su pozitivni u samo jednom spolu. I konačni razlog za isključivanje ovih nalaza je bio taj da oni nisu konsistentni u sve četiri studije. Ovdje vidite prave podatke za tumore u sve četiri studije. Trebamo napomenuti nekoliko stvari. Kao prvo postoje studije koje, su trajale 18 mjeseci i 24 mjeseci. Zašto je to bitno? Kao i kod ljudi, e, kako miševi stare i dobivaju više tumora, ako se uspoređuje stopa tumora tijekom 18 mjeseci u odnosu na miševe koji su izloženi 24 mjeseci, slično kao da uspoređujemo e, stopu tumora kod ljudi starih 55 godina u odnosu na ljude koji su stari 75 godina. Naravno da je e, razlika velika. Također ove studije od 18 mjeseci su nedavnije studije, i koje su e, trajale 24 godine. Tu ima velikih promjena. Na koji način se hrane životinje, kakva je genetika životinja, e, u kakvom su okruženju. Sve to se mijenja tijekom vremena. To je upravo razlog zašto su sadašnje kontrole najprikladnije. Ako životinje primaju istu hranu, u istim nastampama su, u istom okruženju, imaju istu genetiku kao i životinje koje se tretiraju. Studije od 18 mjeseci su u svakom slučaju rezultati su e, statistički značajniji. Analiza je pokazala da postoji sklačnost između stadija. E, kod istog pulinga podataka i u e, mnogo kompliciranijem genelaškom modelu. Studije od 24 mjeseca su bile drugačije, iako jedna od njih je gotovo statistički značajna. Da sažmem, Nadam se da sam, e, da sam vam iznio dokaze koji podržavaju tri točke. Sadašnji proces je znanstveno manjkav. Moramo etablirati neovisni panel znanstvenika koji će odrediti na koji način će se provoditi evaluacije. E, regulatorne agencije moraju ponovno analizirati podatke i postoji potreba da se javno objave sve analize podatke kako bi se poboljšala transparentnost ovog procesa. Pitanja koje sam ovdje otvorio nisu sva pitanja koje sam e, pronašao u smislu manjkavosti ovih studija, to su samo neke. Ovo je evaluacija samo E, kod ove vrste tumora, ali što se radi kod reprodukcijske toksičnosti i okolišne toksičnosti, nemam podatke za ta područja pa ih ne mogu evaluirati. E, dodatno, što će se dogoditi sa 450 plus pesticida koji su također bili recenzirani? nakon dvije i pol godine nakon e, recenzije Ajaka, ono što je postalo jasno je da Ajak nije napravio tu reviziju, a danas ne bi bio ovdje, ne bi vam e, mogao reći da polovica tumora e, je nedostajala u revizijama koje sam ja proučavao. Moram vam reći da sam jako zabrinut činjenicom što je ovaj proces znanstveno iznimno manjkav i nedostatan. Hvala lijepa. Molto bene, eh, profesor. Hvala profesor Portijevu. Hvala vam što ste se držali vremena. Riječ ima profesorica Kate eh, Guiton, dakle iz Međunarodne agencije za istraživanje raka. Izvolite. Good Dobar dan svima. Hvala vam na pozivu. Ja dakle, se bavim toksikologijom u Međunarodnoj agenciji za istraživanje raka. Mi smo znanstvena organizacija, službena dakle, agencija za istraživanje raka svjetske zdravstvene organizacije. Za početak želim reći da nemam nikakav financijski interes eh, koji se tiče predmeta moje prezentacije. Ovo nije novost, ali i je ocijenio dakle, glifosat kao vjerojatno kancerogen. Naše se reference koriste, dakle, kao naše se mišljenje koristi kao referenca diljem e, svijeta. Mi dajemo, dakle, neovisno e, znanstvenu procjenu E, njih izrađuju svjetski stručnjaci bez, e, bez ikakvog interesa u stvari. Mi ne dajemo e, preporuke za politike, mi smo dio svjetske zdravstvene organizacije. Mi služimo široj zajednici koja može poduzeti različite pravilne korake nakon što dobiju našu ocjenu. Možda vas zanima kako radimo svoje studije. Evo kako ovu gomilu papira pretvarate u ove publikacije, dakle naše monografije. Imamo ovdje publikaciju koja se tiče glifosata. Odgovor ćete naći u ovoj preambuli, ona je dostupna na internetu, možete to pročitati i sada ako želite. To je Dvadesetak stranica, tu se nalaze dakle sve opisano kako biramo sudionike, kako se borimo protiv sukoba interesa, kako sudjelujemo kako surađujemo sa dionicima. Govori se također o kriterijima za analizu e, dokaza. Imamo dakle studije na ljudima, na životinjama, imamo također postupak dokazivanja, tu je također postupak odlučivanja vezano uz naša ocjenjivanja, odnosno evaluacija. Tu ću vam reći nekoliko riječi upravo o tome. Mm, to je račito važno za ovu evaluaciju glifosata. Dakle, tko se bavi evaluacijom? To, to je radna skupina dakle, znanstvenika koji nemaju nikakav sukob interesa s predmetom, oni moraju ispuniti određene kriterije i onda mogu dakle pristupiti znanstvenoj metodi i mm, pristupiti dakle ovoj evaluaciji. Ja sam dio e, tajništva, mi koordiniramo sve aspekte evaluacije, brinemo se da se one provode u skladu sa preambulom. Imamo transparentan postupak rada. Kod nas na sastancima mogu nazočiti gosti. Imamo tri kategorije Prvo su e, specijalisti koji su pozvani. To su neki znanstvenici koji imaju određeno relevantno znanje, ali možda imaju određeni interes vezan za ovo pitanje. Potom predstavnici vlada i zdravstvenih organizacija, potom su tu promatrači, najčešće iz industrije. Oni moraju reći u čije ime promatraju za glifosate smo imali promatrače iz Monsanta. Potom smo imali e, pripadnike znanstvene zajednice, zainteresirane organizacije poljoprivrednika. Ali oni nisu sudjelovali u izradi teksta i ne mogu dati svoj doprinos evaluaciji. Mogu, može ih se pozvati da govore, na sastanku, ali ne u trenutku kada radna skupina daje svoju ocjenu. Oni se dakle ni na koji način ne miješaju u taj postupak i ne smiju ometati isti. Dakle, imamo službeni i znanstveni pristup, dakle, stručnu, to je stručna ocjena, imamo tri linije po kojim postupamo, dakle individualna evaluacija, koristimo ove definicije koje su ovdje prikazane, potom se to objedinjuje, to na vrlo formalan način. Ovdje vidite e, kategorizaciju tvari. Izradili smo više od tisuću evaluacija i većina njih dakle ulazi u skupinu broj 3, dakle ne mogu se klasificirati. To ima dosta interesa, ali nekad nije moguće dakle na osnovu dokaza klasificirati određenu tvar. Kako se ulazi u te kategorije, primjerice skupinu broj 2? Za skupinu 1 imamo dovoljan broj dokaza, dakle da je određena tvar kancerogena za ljude. Imamo dakle evaluaciju koja uzima u obzir dakle djelovanje ovih tvari. One mogu ući u ovu recimo najvišu kategoriju. Ali za druge tvari poput glifosata imamo ograničena saznanja o kancerogenosti za ljude. Znači da imamo pozitivne signale koje dolaze iz više studija, ne možemo objasniti dakle ove pozitivne signale ni na koji drugi način. I ne smije se onda dakle zanemariti potencijalna šteta. Dakle, to djelovanje se ne može u potpunosti pripisati tvari kad kad je potrebno, kad kad to znači dodatne studije, kad kad ne. Onda imamo kategoriju gdje imamo ograničene dokaze za određenu tvar i to automatski ulaze u skupinu 2b tvari ulaze dakle u 2a ukoliko je doista direktno moguće povezati ako imate dovoljno dokaza dakle za slučajeve raka kod e, životinja. Dakle, to je do, poprilično definiran postupak, dakle kako određena tvar ulazi u određenu klasifikaciju. Dakle, ukoliko ima dokaza za kancerogenost e, po ljude, ne može ta tvar završiti u skupini broj 3, nego u 2 ili 1. Ovo je dakle izrada našeg dokumenta, tipičan put i rokovi. Dakle, imamo otvoren, transparentan postupak. Mi dakle najavljujemo sve sastanke godinu dana unaprijed. Onda tražimo da nam se dostave podaci, e, stručnjaci i tko želi sudjelovati kao e, promatrač. Monsanto je odgovorio mm, kad je riječ o slanju mm, promatrača. Zatražio neke podatke, mi smo sve te obaveze ispunili. Dva mjeseca prije sastanka smo najavili tko će sudjelovati na sastanku. Mm, dakle, na našim web stranicama objavimo ko će biti u toj prostoriji, koga će predstavljati, su li promatrači, ako jesu, za koga. Jer je u kojoj radnoj skupini sudjeluju, naravno. Dakle, svi koji dolaze na sastanke, uključujući Monsanto, imaju pristup nacrtu dokumenta. To je dokument o kojem se raspravljalo u radnoj skupini. Istovremeno, svatko dakle ima pristup tom dokumentu koji se nalazi na sastanku. Nakon toga izdajemo znanstveni sažetak u časopisu The Lancet, eh, The Lancet Oncology imali su neke teškoće tu u ovom slučaju glifosata. I onda smo se obratili određenim agencijama, dali smo naš referentni popis. Oni su mogli vidjeti dakle, koje smo to podatke analizirali. Ubrzali smo dakle publikaciju našeg službenog dokumenta Htjeli smo da svi shvate e, način na koji je postupala radna skupina i taj dokument možete skinuti s interneta. Evo ukratko o našim studijama. Dakle, koji je znanstveni postupak. Mi pretražujemo studije, surađujemo sa vladama, pokušavamo doći do svih dostupnih e, podataka. Dakle, ovo nije nešto novo čime smo se bavili u analizi glifosata. To je u našoj, to su i u našoj preambuli, o tome smo držali rasprave. Časopisu Lancet Oncology smo to najavili još tamo 2003. godine. Također ustanovljeno da nam industrija pokušava dostaviti tajne studije, ukoliko e, ih mi e, ostavimo tajnima, ali mi to ne možemo uzimati u obzir jer mi radimo transparentno. Dakle, to nije dio našeg mandata. Dakle, to su naše politike. Mi smo izradili dakle, javne studije vezane uz kancerogenost kod e, životinja. Imamo također studije koje se tiču ljudi dakle izloženost u poslovnom ambijentu. Dakle, time su se bavile naše studije vezane za rak, dakle tu su recimo uključeni poljoprivrednici, ali imamo druge kategorije radnika koji su izloženi tvarima tijekom svoje karijere. Imamo dakle prskanje kemikalijama, ljudi mogu biti izloženi tvarima to je također uzeto u obzir. Dakle, kada je riječ o raku kod ljudi, imamo tu ograničene dokaze. Imamo različite studije koje smo uzeli u obzir, dakle, e, kohortne studije, imamo meta-analizu koju je provela radna skupina i tu je pokazan povećani rizik koji nisu mogli objasniti drugi faktori i nismo smjeli dakle isključiti mogućnost kancerogenosti. Potom e, rak kod glodavaca, kako je rekao e, kolega prije mene. Mi ovdje tražimo pozitivne signale, mi smo to izanalizirali, dakle prikupljali potrebne dokaze. Mi smo revidirali sve studije pozitivne i negativne. Tražimo dakle ponavljanje pozitivnih signala. Znači, nije u pitanju samo e, jedan dokaz. Mi koristimo statističke metode kako bismo ocijenili rizik. Imali smo i niz studija koji su se bavili e, štetom po DNK. Bilo bi dobro da smo imali više tih studija. One bi bile značajne za rad naše e, radne skupine. Imali smo dakle niz studija koji smo dobili pozitivne rezultate. Mi e, volimo koristiti testiranja da bismo uspjeli utvrditi genotoksičnost. Međutim, to je komplicirano. Dakle, imamo ocjenu e, rizika, imamo slučajeve raka kod ljudi, imamo slučajeve raka kod životinja, dosta slučajeva, jaki dokazi dakle, za mehanizme koji se mogu povezati, dovesti u vezu sa kancerogenošću i to je sve zajedno donijelo do ocjene kojom se glifosat smjestio u skupinu 2a, a to je da je vjerojatno kancerogen za ljude. Za kraj, dobili smo pitanje zašto smo uopće evaluirali glifosat. Pa dobivamo dakle zahtjeve javnosti, dakle može nam se postaviti zahtjev u skladu sa preambulom, dakle ukoliko, je određen, ukoliko su ljudi dakle izloženi određenoj tvari, da to jeste i glifosat, nekad potom moraju postojati određeni dokazi za genotoksičnost, Vidjeli smo, mm, bavimo se dakle sustavnom analizom, koristimo sve moguće e, javne baze podataka. Možete sada tu sa ove internetske veze skinuti što vas zanima. Imamo ovdje različite kategorije pesticida, dakle to su vam prikazane i količine studija dakle, koje su izrađene određenom pesticidu i analiziramo koliko su one kemijski slične Dakle, to je naš pristup. Imamo dakle nedavne evaluacije kojom smo, kojima smo analizirali ovo što vidite ovdje na, na slajdu, dakle DDT i slično, njima smo se nedavno bavili, to nam je doista e, pomoglo dakle u daljoj ocjeni tvari. Na koncu tijekom godina smo ocijenili značajnu količinu pesticida. Većina njih ide u skupinu tri zajedno sa drugim tvarima koje smo analizirali. Međutim, imamo također slučajeve drugih analiza koje su dovele dakle određene tvari u skupina 1 odnosno 2. To bi bilo sve s moje strane i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala. Grazie, la e, Hvala profesorice Gajtan. A sada posljednji među našim stručnjacima, profesor Jose Tarazona, koji je voditelj Ureda za pesticide u Europskoj agenciji za sigurnost hrane u Parmi. I vi imate 15 minuta, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, dame i gospodo. Zadovoljstvo mi je biti ovdje i iznijeti znanstveni postupak koji stoji iza naše procjene glifosata. To je e, regulatoran proces i to je predviđeno uredbom 1107 koji su usvojili parlament i vijeće u listopadu 2009. godine i ta uredba ima dvije svrhe. Prvo, osigurati visoku razinu sigurnosti za ljude i okoliš, a e, kao drugo, to da je poljoprivrednicima potrebna sredstva za zaštitu bilja kako bi proizveli zdravu hranu. Taj proces također e, ukazuje na uloge različitih subjekata. Dakle, proces započinje sa poduzećem koje želi plasirati na tržište taj određeni proizvod i to je podnositelj zahtjeva. Zatim imamo zemlju članicu koja je takozvani izvjestitelj, a to je u slučaju glifosata Njemačka, a onda mi u EFSI organiziramo e, reviziju svih dostupnih e, podataka i organiziramo savjetovanja sa podnositeljem zahtjeva. Imamo i javnu raspravu u kojoj se uključuju javnost i svi ostali dionici. Započnemo dakle s procesom. Proces započinje sa zakonodavnim okvirom. Kako bismo osigurali visoku razinu zaštite, svi, sva poduzeća trebaju podnijeti zahtjev za odobrenje aktivne tvari, a kasnije i za e, procjenu formulacije u zemlji članici. Sigurnost europskih građana i okoliša osigurana je ovim e, postupkom od obnove. Dakle, svakih 10 do 15 godina, ovisno o kemijskoj tvari, poduzeća trebaju podnijeti nov zahtjev sa svim relevantnim informacijama. Treba spomenuti da podnositelj zahtjeva E, u slučaju glifosata nije Monsanto, nego je riječ o 24 različita poduzeća i imamo studije koje su provedene na slučajevima tih 24 poduzeća e, kada je riječ o glifosatu. Poduzeća e, trebaju podnijeti zahtjev e, u obliku dosjea, dakle to je dosta e, obiman dosje, riječ je o, stotinama stranica i tu nema izbora, dakle trebaju e, se pozvati na uredbu koja nalaže koji su podaci potrebni i to moraju biti dovoljni podaci za procjenu učinka te tvari na zdravlje ljudi i na okoliš i to se odnosi na sve pesticide. Dakle, svi, e, e, veliki, broj e, pesticida je obilježen kao karcinogen ili štetan po zdravlje ljudi ili štetan po okoliš. I to su informacije koje nisu usporedive ni za koje druge kemikalije u Europskoj uniji i mislim da je riječ o doista sveobuhvatnoj procjeni koja obuhvaća se ne samo karcinogenost i ti dokazi, taj dosje, sadrži dvije skupine studija. Dakle, prvo obavezne studije koje sponzoriraju poduzeća i to um, provode međunarodne agencije. One e, poduzeća ne biraju e, metodologiju, nego e, se ona određuje od slučaja do slučaja i to treba biti potkrepljeno laboratorijskom praksom i također imamo i relevantne podatke iz znanstvene literature. Osim toga, podnositelj zahtjeva treba e, dokazati da postoji barem jedno sigurno korištenje za neki usjev u Europskoj uniji i gdje se ta aktivna tvar koristi u najmanje jednom proizvodu za zaštitu bilja. No, osim toga, Europska uredba zahtjeva od podnositelja zahtjeva da podnese i izvješće o toj studiji i to nama u EFC i stručnjacima u zemljama članicama omogućuje razmatranje izvorne studije i e, neobrađenih podataka i tako možemo provjeriti svaki aspekt e, zahtjeva. I zakonodavstvo je jasno da jednom kada podnositelj zahtjeva može, e, podnese zahtjev, može zahtjevati da se za najmanje jednim dijelom e, tog zahtjeva postupa kao da je riječ o poslovnoj tajni. A sada e, da vidimo što radi zemlja članica izvjestitelja, a to je bila Njemačka u slučaju glifosata. Dakle, ona procjenjuje zahtjev koji je podnijelo poduzeće. Dakle, zemlja članica ima pristup svim tim e, studijama koje su navedene i može također e, uzeti u obzir procjenu i također e, i provjerava je li procjena i zahtjev ispravan i također provjerava jesu li informacije tamo navedene ispravne. To procjenjuje dakle zemlja članica i ako zemlja članica koja je izvjestitelj smatra da je došlo do nekih pogrešaka ili ako se ne slaže sa e, procjenom e, poduzeća ili industrije, onda podnosi vlastitu procjenu o tome. došlo je do optužaba od ljudi koji ne shvaćaju proces da je došlo do plagijata. Dakle, zemlja članica e, provjerava zahtjev poduzeća i zemlja članica onda ako smatra da su informacije ispravne onda su one uključene u, sam dosje. Dakle, to je opsežna evaluacija koja obuhvaća sve rizike po ljudsko zdravlje, zdravlje životinja i bilja i okoliš. Naravno, E, ističu se razlike, ako postoji razlika u mišljenjima između zemlje članice i podnositelja zahtjeva i onda e, ako je to potrebno ponovno se razmatraju dokumenti. Za svaku studiju koja se smatra e, relevantnom možete u dokumentu naći sažetak i to provjerava ako je potrebno i zemlja članica. I zaključke iznosi industrija Dakle, u ovom slučaju industrija je zaključila da je e, studija dovoljna i da je pokazano da glifosat nije štetan e, štakorima, no e, komentar zemlje članice je bio da studija nije prihvatljiva, zato je je industrija, ali <clears throat> jer nema dovoljno informacija o aktivnoj tvari i da je bilo nedostataka u metodologiji, tako da studija nije bila prihvatljiva. I to se poduzima u slučaju svake studije kada je riječ o učinku na zdravlje ili na okoliš i to čini zemlja članica. I sljedeća točka u procesu je peer review. Dakle, to je razmatranje procjene i to uključuje znanstvenike i stručnjake. Dakle, svaka znanstvena publikacija smatra se eh, peer review jer to objavljuju dakle, sami znanstvenici. Dakle, ovaj proces započinje sa početnom procjenom e, rizika od strane zemlje članice i onda mi započinjemo taj proces peer review i naravno uvijek održavamo javnu raspravu i konzultiramo se sa stručnjacima. U slučaju glifosata javna rasprava održana je 2014. godine. Zatim, procjenu provode neovisni stručnjaci iz javnih tijela i to su znanstvenici koji e, surađuju s nama u EFSI i također više od 70 stručnjaka iz zemalja članica. I to uključuje sve zemlje članice Europske unije i Norvešku. E, dosta se govorilo o transparentnosti. Važno je u tom kontekstu spomenuti da ako pogledate sve naše dokumente vidjet ćete da e, su prisutni svi komentari koji su izneseni tijekom procjene EFSE i također odgovore koji su dane na te komentare. Dakle, mi smatramo da je to pokazatelj transparentnosti procesa. I naravno imate zapisnike sa svih sastanaka stručnjaka koji su također javno dostupni. Jedan od ključnih elemenata tog procesa koji osigurava visoku razinu zdravlja ljudi i okoliša jest činjenica da imamo pristup i neobrađenim podacima, odnosno izvornim studijama koji se e, provjeravaju i također u dokumentu EFSE možete i se i sami to uvjeriti. Dakle, to je početna procjena Njemačke jedne određene studije i ovdje vidite u pozadinskom dokumentu koji je ovdje istaknut e, procjenu e, u odnosu na peer review EFSE. <clears throat> Vidite da su neki elementi brisani, da je tu uneseno nekoliko izmjena i tako dalje. I također ćete vidjeti da su promijenjene i doze. To potvrđuje da stručnjaci i EFSE e i zemlje članice razmatraju početne studije i provjeravaju sve relevantne studije u svojoj procjeni i razmatranju ovog izvješća. I to vrijedi također i za glavne zaključke. Dakle, u izvornom podnesku. Njemačka je smatrala e, da nije e, potrebno određivati e, za akutnu toksičnost i to je također i obrazloženo u peer review. Dakle, ako ovo pročitate, vidjet ćete da su stručnjaci razmotrili izvornu studiju i razmotrili su i druge učinke i na temelju toga su odlučili da je potrebna e, doza za akutnu toksičnost. I to je bilo 0,5 mg po kilogramu. Dakle, u tom slučaju vidimo da e, nalažemo i mnoge nove obveze poduzećima koja žele plasirati na tržište takvu tvar jer to daje dodatnu sigurnost potrošačima. Nakon peer reviewa e, objavljamo zaključke. Zaključci se temelje na zaključcima zemlje članice izvjestitelja i također na procjeni podnositelja zahtjeva i to obuhvaća sva područja procjene. Kada je riječ o karcinogenosti, kao što već znate, u našem zaključku na temelju ogromne količine dokaza zaključili smo da nema karcinogenog potencijala u slučaju glifosata i da to ne zahtjeva klasifikaciju kao karcinogene tvari. I osim toga treba spomenuti da e, sve regulatorne agencije u Kanadi, Japanu i na Novom Zelandu su, su to potvrdile, a također je to potvrdila i Svjetska zdravstvena organizacija i EKA i odbor za procjenu rizika od kemijskih tvari u Europskoj uniji. Dakle, to su tijela koja imaju konačnu riječ o usklađenoj klasifikaciji i ona su također potvrdila da e, ne treba klasificirati glifosat kao e, kancerogen proizvod. Također imamo i e, procjenu koja se temelji isključivo na odnosno tako je rečeno da se temeljimo isključivo na studiji podnositelja zahtjeva. Ne, to nije tako. Dakle, razmatrali smo također i druge moguće formulacije koje nisu usko, usko povezane sa glifosatom i to se također temelji na cijelom postupku. Dakle, mi e, istražujemo čitavu dostupnu znanstvenu literaturu i izvorne studije. Također e, su neki tvrdili da su procjene povoljne za poduzeća ili da li smo bili blagi prema poduzećima. Mi smo bili prva organizacija koja je utvrdila e, dozu za, referentnu dozu za akutnu toksičnost i E, to je element koji donosi veću sigurnost potrošača i također e, je bitan za dobivanje dopuštenja za plasiranje na tržište tog proizvoda i ako razmotrite sustav odmah ćete prepoznati da utvrđivanjem te doze postavljamo i veće probleme poduzećima i kao da smo taj proizvod klasificirali kao kancerogen. Dakle, evo, mi smo u nekim slučajevima prepoznali e, i rizike po okoliš, ali koji se mogu oblažiti i u tom slučaju smo preporučili komisiji da uzme u obzir sve te elemente i e, da se u odobrenju uzme u obzir taj e, rizik. Ako pročitate naše zaključke, vidjet ćete da za neke herbicide postoje određeni rizici, ali ti se mogu ublažiti e, zahvaljujući mjerama koje poduzimaju članice pri izdavanju odobrenja. Na kraju, Ponavljam, dakle, mi izrađujemo zaključke u suradnji sa stručnjacima iz zemalja članica i naša procjena glifosata je izvršena sukladno pravnom okviru koji su utvrdili parlament i vijeće i to vrijedi za sve pesticide u Europskoj uniji. Također procjenjujemo i aktivnu tvar, kao što je naloženo uredbom i e, Dakle, tu je i nadležnost e, zemalja članica da procjene svaku formulaciju i namjeravanu upotrebu i tu zemlje članice se moraju poslužiti zaključcima vijeća, e, oprostite, i e, onda, one onda odlučuju mm, što uključiti u svoje odobrenje. Zatim, e, procjenjujemo u slučaju glifosata 1500 studija i 700 studija samo iz područja toksikologije, ogromnu količinu informacija i to je također neovisan proces koji uključuje stručnjake i znanstvenike koje zapošljava i EFSA i koje zapošljava također i zemlje članice a to također uključuje i javnu raspravu gdje i javnost može dostavljati informacije o tome se transparentno izvješće. Dakle, imamo sve zapisnike, sve zaključke, sve izmjene počinjene procjene i to je sve izneseno u ovom e, dosijeu koji mi objavljujemo. Hvala vam. Bene, grazie anche al nostro terzo esperto, José Tarazona dell'EFSA e adesso diamo inizio Evo, zahvaljujemo profesoru Tarazonu iz EFSE, a sada imamo priliku da naši zastupnici postave pitanja. Dakle, imate jednu minutu svaki i molim vas da navedete ime stručnjaka kome se obraćate sa svojim pitanjima. Evo, odmah ćemo započeti i dajem odmah riječ Pilar Ayuso. Muchísimas gracias, presidente. Yo, les voy a preguntar en Hvala lijepa. Ja ću postaviti jedno opće pitanje za sva tri stručnjaka. Sigurna sam da je, da je i EFSA i e, IRCA da su neovisne. Ja sam sudjelovala u odabiru stručnjaka koji rade za različite panele. Također bih željela reći da neovisno o tome koju tvar koristimo, ovisno o dozi, jedan te isti lijek može biti poguban za zdravlje, može biti i zdrav. Pritom mislim na određene aktivne tvari koje su svima dobro znane. Moje pitanje je sljedeće. Da li ste radili sa dozama koje se uistinu primjenjuju u praksi? Jeste li uzeli u obzir proizvodni proces za sve proizvode koji se primjenjuju? Jeste li primjenjivali samo aktivnu tvar ili komercijalnu, ili komercijalnu tvar sa svim drugim tvarima koje su uključene. Imam pitanje za doktora Tarazone. Jeste li organizirali saslušanja sa javnosti i kakva saslušanja, odnosno konsultacije sa stručnjacima ste organizirali? Za doktoricu Gejton imam također pitanje. E, samo e, jedno pitanje za jednog stručnjaka. Quería saber si Ispričavam se. Ne želite da postavim drugo pitanje? Ne, naravno da ne. Moram imati jednu instituciju koja se razlikuje od preostala tri, to je vrlo važno, stoga me zanima da li ćemo imati zajednički sastanak uopće ili ne. Dobro, za odgovor dajem riječ profesoru Tarazoni. Thank Hvala. Što se tiče konsultacija sa javnosti. Organizirali smo ih i oni su uključivali sve dionike. Imali smo također posebne konsultacije sa, e, na temu različitih područja, učinkovitost, zdravlje ljudi, ekoteksikologiju, rizik po okoliš. Organizirali smo i posebne konsultacije vezano uz kancerogenost nakon e, ocjene IRC, IR. RCA. E, tada smo se složili da e, nema potrebe, da se to ponavlja za glifosat. Odlučili smo pričekati. Komisija nam je postala mandat da čekamo za objavu konačne recenzije. Već smo spomenuli studiju IRCA i što se tiče epidemiologije nismo e, čekali nove studije, E, Njemačka je nakon objave nove studije nas kontaktirala i organizirali smo konsultaciju na temu e, kancerogenosti. Svaki komentar je dostupan na stranici EFSE. Izvrsno, hvala. Imamo pitanje kolege Erika Andreja. Izvolite. <clears throat> Moje pitanje je sljedeće. Zastupniku EFSE. Obzirom da većina akademskih recenzija o genotoksičnosti glifosata je došlo do suprotstavljenih rezultata, smatrate li vi da je prihvatljivo da izvješće Europske agencije prihvaća copy and paste Monsanta? Možete li u javnosti reći da njemačka agencija BFM nije bila pod utjecajem Monsanta. Time što ste odabrali copy and paste nacrt o glifosatu i mislite li da te prakse pomažu Europi i jesu u korist svih europskih građana. Hvala. Hvala na pitanju. Već sam objasnio da njemačka ocjena je ocjena aplikacije 25 e, poduzeća, uključujući Monsanto. I ta ocjena je uključivala sažetke i neke odjeljke iz e, ocjena poduzeća. U tom slučaju je e, da je zemlja izvjestiteljica bila Njemačka. Inače imamo oko dvije, više od 200 pesticida koji su bili obrađeni. Ako zemlja izvjestiteljica potvrdi nakon debrifikacije studije da je ocjena poduzeća u redu, tada tu ocjenu uključuju u izvješće zemlje izvjestiteljice. Možete vidjeti kod ovog pitanja da zemlja izvjestiteljica Njemačka u ovom slučaju je na samom početku odjeljka 6 volumena 3 objasnila da je upravo to bio proces Također su pojasnili da ćete uključiti ocjenu poduzeća uz neke modifikacije i možete vidjeti da u svakoj studiji koju su proveli da su uključili reference, dakle imamo njemačke reference, što je potvrda da je ocjena studija. Za svaku relevantnu studiju imate reference, ocjenu poduzeća, naravno copy and paste poduzeća, jer se radi o ocjeni podsjeća, imate ocjenu zemlje izvjestiteljice. U nekim slučajevima se Njemačka složila, u nekima nije. No čak još važnije, nakon toga smo imali i znanstvenike EFSE i znanstvenike u 27 država članica plus Norveška su još jednom e, provjerili neobrađene podatke u smislu toga da li je njemačka ocjena bila ispravna. Samo jedan primjer ću navesti jer nisam više vremena, ali mogao sam navesti mnoge druge primjere koje bi vam pomogli da razumijete da je Njemačka napravila ono što se od nje očekivalo, kopirala ono dio što je trebala kopirati, modificirala ono što je bilo modificirano, a tijekom peer review-a je modificirala mnoge druge elemente i to je prava ocjena koja je znanstveno utemeljena. Hvala, Richard Edward. Hvala, moje pitanje za EFSU tiče se sustava klasifikacije. Mogu li sugerirati da je klasifikacijski sustav i snaga, ali ujedno i slabost ovog sustava? Uvijek je veliko iskušenje kategorizirati stvari kao apsolutne, međutim vjerojatnost da u kemiji ništa nije 100%, ništa nije crno i bijelo. Postoje dugi popis svakodnevnih proizvoda koji su, s kojima smo mi u kontaktu svakodnevica koja su označena kancerogenima, Herbalife, e, e, tost, kola, sredstva za čišćenje, sve to su elementi koji, sadrže elemente koji mogli biti kancerogeni. Stoga je moje pitanje vezano uz relativni rizik i opasnost. I ono što me umiruje je da s jedne strane vidim da je glifosat kategoriziran kao e, ograničeni dokaz, no u toj istoj kategoriji je DDT i diodrom. Drugim riječima, to mi se čini da nije točno. Postaje pitanje vjerojatnosti i izloženosti. Na koji način sustav omogućuje uravnoteženu ocjenu u kojoj se temelji na opasnostima i rizicima? Hvala, Richard. Samo jedno pitanje. Hvala na pitanju. Klasifikacijski sustav koji mi koristimo, možda to više za Ekarda, no mi u EFSI koristimo klasifikaciju. U EU to je sustav koji je usuglašen na razini Ujedinjenih naroda u smislu globalnog sustava za označavanje klasifikacije. Europska unija je bila jedna od prvih jurisdikcija koja je primijenila tu klasifikaciju. Ta klasifikacija ima kriterije oko kojih su se usuglasili svjetski stručnjaci i jamči E, visoku razinu objektivnosti. Sustav uključuje različite vrste dokaza, Zate postoje različite klase kancerogenosti, odnosno toksičnosti. Imamo kategoriju 1a, 1b i kategoriju 2. Ovisno o dokazima možemo klasificirati i u različitim razinama. Ono što mi koristimo kod klasifikacije u EFSI je ovaj sustav koji se temelji na smjernicama koje je razvila e, Europska agencija za kemikalije i temelji se na europskom sustavu. Dakle, mislim da identifikacija opasnosti, kao što ste sami spomenuli, se temelji isključivo na opasnostima. Moramo uzeti obzir na koji način te opasnosti su predočene kasnije u ocjeni rizika ovisno o uklanjanju, zbrinjavanju. No to nije dio ocjene i zato u zaključcima F se nećete vidjeti e, predloženu ocjenu koja bi uključivala zbrinjavanje tvari na način na koji se to primjenjuje na pesticide. Hvala lijepa. Ljudikan Mila. Sa današnjom raspravom mi zapravo vodimo kampanju zastrašivanja E, dobrog sustava zaštite potrošača u Europskoj uniji. E, Pitanja zdravlja e, moraju se temeljiti na vjerodostojnoj zaštiti koja je dokaziva. To je moguće samo ako, ako se proces temelji na robusnoj znanstvenoj osnovi. U znanosti postoje uvijek različita mišljenja i nema apsolutne sigurnosti, unatoč tome moramo donositi odluke. Stoga se možemo pouzdati samo na ono što nam je dostupno. U slučaju glifosata to je lako razaznati EFSA, 27 agencija država članica EFAU, e, AFAU, agencije iz Kanade, Japana, Australije su došle do istog zaključka da kod e, prikladne primjene glifosata glifosata ne postoji nikakva opasnost. Stoga moje pitanje, na kojoj znanstvenoj osnovi robusni i znanstveno utemeljeni dokazi e, se mogu primijeniti ako se donosi politička odluka? Mora postojati dakle, široki znanstveni konsenzus da bi se donosila takva odluka. Hvala lijepa. Dvije minute za, za odgovor. Profesorica Gejton, Hvala na ovom pitanju i tome što ste otvorili mnoge važne teme. Ne mogu vam dati nekakve savjete vezane uz EFSU no pokušat ću odgovoriti na pitanje vezano uz opasnosti i rizike. Najprije moram razjasniti ono što je rekao dr. Tarazone vezano o svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i njihovoj evaluaciji koja se tiče izloženosti u hrani, dakle reziduj pesticida u hrani. Kao što sam već spomenula, mi nemamo studije raka kod ljudi na temelju njihove prehrane već samo na temelju njihovog zanimanja. I to je temelj ograničenih dokaza na koji sam upućivala. Stoga je vrlo bitno razumjeti kakva je narav znanstvenih dokaza koji ukazuju na to da je nešto opasnost i da li se radi o ljudima koji su tome izloženi tijekom svog posla. Provodili smo studije u laboratorijima i smatrali smo i uzeli smo u obzir sve relevantne elemente, uključujući e, sastav glifosata u studijama na ljudima, jer su provođene različite studije u različitim razdobljima i u različitim dijelovima svijeta i zato se radilo o različitim formulacijama, sastavima i zato je radna skupina klasificirala glifosat kao e, najvjerojatnije kancerogen po ljude. Nadam se da sam time razjasnila neka od znanstvenih pitanja. Hvala lijepa. Hvala. Gospođa Hazenkamp. Hvala. Zahvaljujem svim govornicima. Žao mi je što Monsanto nije e, želio doći. Parlament ne može to samo baš tako prihvatiti, posebice zato što se radi o milijunima zabrinutih građana koji e, strahuju od glifosata. Zanimljivo je ovo istraživanje koje provodi industrija. i očekivalo bi se da oni kažu da nema rizika vezanog uz glifosat. E, doktorici Gađan ću uputiti pitanje. Studije Kirklanda. Da li ste njih uključili u vašu ocjenu glifosata? Drugi već, da li mislite da su dokumenti o Monsantu pravi primjer dobrih znanstvenih praksi? Postavljam to pitanje jer me zanima Sljedeće, komisija se u svojoj ocjeni temelji na dokazima, pa me zanima vaša ocjena toga. Izvolite. Hvala na tom pitanju. Mora se raditi o javno dostupnim podacima. Mi smo razmotrili publikacije u znanstvenoj literaturi koje je sponzorirala industrija. Međutim, nismo, ih kategorizirali u neku posebnu kategoriju. Podaci koji su u tim dokumentima se moraju prezentirati na način da, mogu, da ih je moguće neovisno procijeniti. Ima mnogo znanstvenih studija, industrije, ne govorim sada o pesticidima, već govorimo o farmaceutskoj industriji. Te studije pokazuju da kada sponzor istraživanja ima određene interese, postoji nedostatak korelacije između rezultata i zaključaka. Stoga je vrlo važno za svaku radnu skupinu da razmotri te rezultate neovisno i da dođe sama do svojih zaključaka. Jer kao što sam rekla, kada postoje određeni interesi, može doći do subjektivnosti i mi svi koje radimo u znanosti, zato e, imamo izjave o odricanju našim znanstvenim publikacijama. Što se tiče publikacija industrija, to je vrlo bila teška točka rasprave u radnoj skupini u vezi glifosata, jer neke publikacije industrije su imale zaključke koje mi nismo mogli verificirati na temelju dokaza koji su predočeni, bilo u dokumentu ili u dodatnim informacijama u znanstvenim publikacijama. ću vam primjer jednog od studija na koju se referirao profesor Portje. To je bila studija u kojoj je došlo do pozitivne reakcije na e, maligni linfom kod miševa, a studija je tvrdila, odnosno publikacija se pisalo da je u toj studiji postao virus kod životinja i da se zato to ne treba uzeti u obzir. Na temelju informacija koje smo mi dobili iz te publikacije nije bilo načina da verificiramo da li je taj virus postojao ili nije postojao. To je samo jedan primjer toga da neovisni znanstvenici koji analiziraju podatke nisu mogli razumjeti na koji način se došlo do zaključka do kojeg se došlo, da li je to bila e, špekulacija, jer je to bilo nešto je bilo sadržano samo u rezultatima, za što nisu postojali podaci koji bi poduprijeli tu pretpostavku. Ništa nije upućivalo na to da je zdravlje životne bilo kompromitirano. To je samo jedan primjer u publikaciji koju je objavio dr. Kirkland, koju smo mi morali jednostavno ostaviti po strani. Hvala. E, sada ima riječ e, gospodin Peterle. E, hvala lijepa gospod predsjedajući Hvala lijepa na davanju riječi. Kada kažete predsjedniče imali ste na umu vrijeme koje je uloženo e, u suzbijanje raka, ne samo po pitanju zdravlja europskih građana. Mi smo zabrinuti svaki puta kada vidimo da postoje ovako suprotstavljena mišljenja na istu temu. I mi smo vrlo osjetljivi po pitanju transparentnosti, mogućnosti revizije, obzirom da mi predstavljamo građane, zanima nas koji su stvarni učinci i utjecaji primjene glifosata na zdravlje ljudi. Teško odgovoriti ljudima kada nas pitaju, jer iz različitih visokih instanci imamo različite evaluacije i različita mišljenja. Želio bih da mi prva tri stručnjaka, prva tri panelista, nakon što iznesu svoje mišljenje, da vodimo, da oni međusobno raspravljaju, da komentiraju jedni druge, ako smatraju da je to potrebno. Želio bih znati što prvi stručnjak misli o Jarku? i EFSI i o njihovim studijama. To je bilo vrlo zanimljivo čuti što oni misle o tome, na koji način sve to e, se povezuje. Profesor Purtje. Ja sam možda pristran, ja sam radio u radnoj skupini IRK. Daću vam svoje mišljenje, evo, nakon dvije i pol godine. A je mogao bolje obaviti posao, to uopće ne sumnjam. Imali smo informacije kod kojih smo mogli doći da smo uložili više truda i vremena, ali to ne bi promijenilo njihovu konačnu odluku. Ali možda su mogli evo, obaviti kvalitetniji posao. Što tiče FSA i EKE, oni se bave dakle, peer reviewom i to mi je jasno i nemam problema s time. Ali kada to radite, da pretpostavljate da su ovi koji su vam predali dokumente napravili dubinsku analizu, da su uložili vrijeme i trud, da bi se osigurali da je materijal koji vam daju najviše kvalitete. I onda ocjenjujete jesu li oni dobro objasnili stvar. Problem u ovom slučaju je da se to nije napravilo. Nitko nije provjerio, dakle, tvrdnje iz originalne studije i Budući da se to nije provjerilo, to dovelo do jednog kaskadnog efekta u cijelom ovom procesu ocjenjivanja i nemate dakle odgovor koji se temelji na najboljoj znanosti. To je dakle evo, greška koja se napravila na samom početku postupka. Grazie professore. Adesso Philippe Loiseau. Hvala Philippe Loiseau. Merci. ma question s'adresse au représentant de l'EFSA. Hvala vam, pitanje za predstavnike EFSE. Ja se bavim poljoprivredom. Dakle, koristim glifosat. Zanima me kojom metodom se koristi vaša agencija. Imamo i razne sukobe interesa povezane s ovim pitanjem. A vi dalje dajete pozitivnu ocjenu. Ono, zato za vas jedno jednostavno pitanje. Čemu služi EFSA ukoliko se koristi isključivo izvješćima koje štite privatne tvrtke? Kako funkcionira vaša agencija? Odbili smo različnicu više navrata. Rekli smo previše trošite. Što se tiče evaluacije glifosata, u kojoj smo fazi? 46% stručnjaka koji rade u stručnim panelima EFSE nalaze se u sukobu s interes, nalaze se u sukobu interesa dakle sa ovim velikim tvrtkama i oni dakle daju ocjenu da li to e, da, da li to dovodi do e, dakle razvodnjavanja ovih podataka. Hvala. Mogu govoriti samo o pesticidima, ja sam na čelu tog e, odjela. Mi mm, dajemo svoju neovisnu ocjenu, dakle u skladu sa svojim resursima, u skladu sa uredbom koja govori o aktivnim tvarima i tu dajemo ocjenu rizika. Bilo dosta ovdje pitanja vezanih uz neovisnost. ali paneli nisu bili uključeni u ocjenu glifosata. Dakle, time se bavi stručno osoblje u EFSI i dakle, isto takvo osoblje koje dolazi iz neovisnih tijela države članice. U slučaju glifosata, dakle, govorimo o osoblju koje dolaze iz javnih ustanova i EFSE. Dakle, to su ljudi koji su imenovani od strane nadležnih tijela, dakle, da se bave analizom pesticida. Evo, to bi vas e, doista trebalo uvjeriti u neovisnost našeg suda. Što se tiče neovisnosti u odnosu na industriju, pa to se nalazi u zakonu. To su osnovna načela. Tvrtka koja želi nešto staviti na tržište Evropske unije mora platiti evaluaciju. I te studije provodi industrija. To je tako zakonski regulirano. Oni također daju reviziju, to se također nalazi u zakonskim propisima, opet to radi tvrtka i onda postoji ocjena rizika. Imao sam izlaganje od 15 minuta, ali tu sam vam predstavio slučajeve. Dakle, imali smo Njemačku koja je bila država izvjestitelj, ona je sudjelovala u izradi ovog, e, ovog izvješća, tu je onda sudjelovala industrija, oni se mogu složiti ili ne i onda je tu peer review gdje se možemo vratiti prvotnim e, podacima i analizirati ih. Grazie. Albert Des. Hvala, Albert Des. Hvala vam. Hvala lijepa. Kao zemlja bih želio reći da mm, se moje pitanje odnosi na profesora Portjeja. Više od 40 godina već postoji glifosat. Zašto 40 godina se nije vodila nikakva ozbiljna rasprava o tome da bi glifosat mogao biti kancerogen? Da li je znanost spavala svo to vrijeme? ili možda neki drugi razlog stoji iza toga. Prije nekog vremena je istekao patent. Možete li, gospodine profesore, isključiti situaciju u kojoj e, glifosat za Monsanto više nije dovoljno zanimljiv proizvod i zapravo oni sami stoje iza te pretpostavke da je glifosat kancerogen. U prošlosti se tako nešto već događalo kada bi e, patent istekao, e, tada bi odobrenje bilo previše skupo i tada e, bi sama firma zatražila nešto novo što je mogla skuplje naplaćivati. Da li bi i kod Monsanta to bilo moguće? Thank Hvala vam na pitanju, ono je doista zanimljivo. Ne mislim da su znanstvenici spavali Mislim da su oni jednostavno nisu imali pristup činjenicama. Dakle, ključni podaci koje koristite pri o e, analizi genotoksičnosti jesu oni koji dolaze iz eksperimenata na životinjama. Dakle, imamo onda dakle, e, problem da je to u vlasništvu tvrtke koje ih proizvode, i ne onda često ne mogu biti dane baš svima na analizu. To dosta e, košta, nekoliko milijuna eura. Dakle, ne može tu neko sa sveučilišta u Maastrichtu analizirati, raditi ovakvu vrstu studije. To rade veliki laboratoriji, to u skladu sa jako strogim pravilima. Da su te studije objavljene, vidjeli biste da se ovo događa puno, puno ranije nego evo sad nakon 30 godina. Sad dolazi do promjena u patentu. E, mislim da nema dokaza tome, ali ja se nisam bavio time, ja sam znanstvenik. Ja se bavim znanošću. Čim je znanost dostupna, onda to stvara dakle veliku razliku u, ovoj kritičkoj analizi. Bene, Susana Melior. Susana Melior. Hvala lijepa, gospodine predsjedavatelju. Želim bih se izličito zahvaliti EFSI, doktoru e, Tarazone, vezano uz procese koji su se odvijali na razini EFSE, vezano uz peer review i recenzije i revizije. Imam još jedno pitanje, odnosno dva pitanja, ako mi dopustite. nakon što sam čula neke tvrdnje, kakav utjecaj imaju dokumenti o Monsantu, o kojima se ovdje prije svega radi, to je tema ovog saslušanja. Dakle, kakav utjecaj su e, oni imali, govorili ste o 1500 studija sve ukupno, onda moramo ocijeniti što od tih studija imalo najjači utjecaj, te također E, moramo uvijek dovesti u pitanje osnovu. Ako je osnova pogrešna, onda će i ocjena biti pogrešna. I također vas pitam na koji način ocjenjujete različite rezultate. S jedne strane ehe i vaše različite rezultate. Kako možete to objasniti? Hvala. Please, professor. Izvolite. Hvala vam. Počet ću sa drugim pitanjem. Koja je razlika iz ocjene IRK i EFSA? To su dva elementa, dakle dokazi. Potom ocjena metodologije. Mi objavljujemo dakle, svoje dokumente u jednom od najboljih znanstvenih časopisa u svijetu, dakle Archive of Toxicology, imamo drugačiju metodologiju. Važno je reći da kada govorite o usporedbi pesticida imate 14 pesticida za koje je evropska klasifikacija snažnija od one koju predlaže AERK. Ima ih e, manje, desetak gdje je slučaj obrnut. Dakle, to se ne tiče samo glifosata. Što se tiče vašeg prvog pitanja o ovim dokumentima Monsanta, mi smo već e, objavili izjavu jasno da uopće nema posljedica. Jedina informacija je da se tu nalaze dvije dakle, studije koje su analizirane. One su na neki način sponzorirane od strane industrije, ali to je već stajalo u dokumentima. U jednom se spominjao, u jednom se spominjao to se spominjalo to sponzorstvo, a u drugoj je pisalo da su te podatke dala tvrtka. Dakle, nema posljedice ovih papira iz Monsanta na našu analizu. Mi smo jako oprezni s analizama, provjeravamo sve dokaze, jer smo mi prvi ti koji žele čvrstu ocjenu, tu je naša reputacija, ali još i važnije, Bavimo se zaštitom zdravlja građana, on ovisi o našoj ocjeni i zato doista uzimamo u obziru svaku informaciju koju smo dobili iz ovih podataka od Monsanta i nismo našli doista niti jedan element koji bi utjecao na naš zaključak. Hvala, Tom van de Kandele. Hvala vam. Hvala našim gostima. Rezultati do kojih je došao IARC izazivaju niz pitanja. Poljoprivrednici se pitaju mogu li nastaviti koristiti te proizvode jednako i sa ljudima koje nešto rade u vrtu. No, pitanje za gospodina Tarazonu. Dakle, vi se bavite zaštitom zdravlja građana. Dakle, bavite se time da li određeni proizvod utječe na sigurnost eh, hrane. biste li mogli izmijeniti svoju metodologiju, dakle da ona više sliči nekim drugim agencijama kako bismo brzo mogli usporediti zaključke, kako bi se dokinula ova nesigurnost? Sigurno ćete doći do različitih zaključaka vezano uz neka druga sredstva za zaštitu bilja, ali kako spriječiti da ne bi nakon svake takve odluke imali ovakve rasprave? Thank for the question. Obviously the protection Hvala vam. Zaštita javnog eh, zdravlja eh, građana za nas od ključne važnosti. Iz naših zaključaka je jasno da se glifosat može sigurno koristiti. Dakle, on po našim zaključcima nije kancerogen, ali jest otrovan. I kao i većina pesticida, s njime se mora pažljivo postupati. Dakle, ako poljoprivrednici koriste taj proizvod u skladu sa pravilima i postupkom odobrenja, onda je to, onda je to sigurno. Metodologija. Mi koristimo metodologiju koja je dogovorena. Sve regulatorne agencije koriste jednaku metodologiju i došle su do jednakog zaključka o kancerogenosti ove tvari. Dakle, to smo učinili na osnovu dokaza i na osnovu nekih podataka koji nisu bili dostupni Jerku kada je davao svoju ocjenu. Dakle, ova tvar nije kancerogena. Mi smo tu uočili neke druge rizike, njih možete pronaći u našoj ocjeni, ali ova akutna referentna doza koju sam spominjao je ključna u zaštiti korisnika i poljoprivrednika i dovršavamo mišljenje koje obuhvaća svu potrebu u Europskoj uniji i objavit ćemo je prije kraja godine. Dakle, ocjena svake upotrebe će se pozabaviti i dakle rizikom kontaminacije glifosadom dakle i hrane. Uzet ćemo također e, i sve druge potrebne elemente u obzir. Hvala vam. Evo, posljednje pitanje, zastupnik Egnju. A za doktoricu Gajden. Često mi se govori kako sam zdrav, kako zdravo izgledam, iako sam više od 30 godina rukovao glifosatom i to moram priznati ne na baš siguran način. A evo, tu još uvijek sam ovdje. Ekstra vrijeme, molim vas, jer me prekidaju Hozebove nešto dobacuje, kaže zastupnik. Dakle, pitanje za gospođu Gajden tiče se ocjene, ocjene kancerogenosti. Imamo dakle još tri proizvoda koji su opasni kao glifosat. Ja mogu dodati još tu neke aktivnosti među kojima jedinjenje mesnih prerađevina, ne bi li trebali recimo i to zabraniti? Grazie. E Hvala, evo stiže odgovor. Hvala vam na ovom pitanju. Dakle, mi dajemo ocjenu opasnosti. Imamo, dakle, zaključke koji se izvode na osnovu studija. Imamo dakle ljude koji rade, koji se bave određenim zanimanjima, ali nemamo informacija o radnicima u proizvodnji, o razinama tvari dakle kojima su izloženi. Jednom kada je utvrđena određena opasnost, to ne znači da svaka osoba koja je izložena toj tvari da će, da će, dobiti rak. Ovo možemo se pozabaviti pušenjem, dakle duhan je kancerogena tvar, i industrija duhana je to pokušavala pobiti, dakle, ljudi nisu, prosto su ljudi koji nisu ni od čega oboljevali, kao i onda nema rizika. Međutim, nije tako. Kada pogledate ljude koji puše, usporedite s onima koji ne, vidjet ćete da ima više slučajeva raka. Dakle, to nije sto posto, ali porast je rizika od više od deset puta. Dakle, da im postoje naravno i oni ljudi koji puša koji, kod kojih se neće razviti rak. Dakle, nakon što mi završimo sa evaluacijom, idući korak je ocjena rizika, uzimamo informacije vezane dakle, uz opasnost i onda gledamo doze u kojem slučajeva, dakle, u kojima se, se razvio e, rak. Dakle, kada je reč o pušenju, ja govorim da je to rizik, ali neću vam reći koliko cigareta morate popušiti da biste dobili rak. Dakle, to je ocjena rizika. Istovremeno možete poduzeti mjere na osnovu naše evaluacije kod e, glifosata. Dakle, Kalifornija je zatražila označavanje proizvoda, to je šesto najveće svjetsko gospodarstvo. Dakle, država Kalifornija je e, dakle, donijela odluku da se ovaj proizvod smatra kancerogenim. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questo primo. Evo, hvala, došli smo do kraja prvog panela, hvala kolegama iz parlamenta, stručnjacima, našim gostima. Bila živa rasprava. To govori o interesu koji postoji od strane naših odbora za ovo pitanje. Evo, točno na vrijeme dajem riječ predsjednice odbora Envi Valianda započne s radom drugog panela. Hvala lijepo svima. Hvala, prelazimo na drugi panel. On se bavi transparentnošću i korištenjem znanstvenih e, studija, dakle o glifosatu u SAD-u i dobit ćemo uvid u ove Monsantove dokumente, dakle Monsanto Papers. Imamo ovdje stručnjake koje ću vam predstaviti. Dakle, Kerry Gillam surađuje u radu nevladine organizacije The Right to Know on je novinar koji se bavi proizvodnjom hrane i poljoprivredom. Napisao knjigu, dakle, koji se bavi o Monsantu, koji se bavi Monsantom i glifosatom. Potom profesor David Kirkland, on se bavi genetskom toksikologijom, više 30 godina iskustva u industriji, on ima konzultantsku tvrtku. Oni konzultiraju, dakle, tvrtke vezano uz korištenje genotoksičnih proizvoda. Dakle, evo prvo riječ gospođi Gilam, da 15 minuta evo za njeno izlaganje. Thank you. Thank you very much for inviting me to be here today. Hvala vam što ste me pozvali da dođem. E, bavim se novinarstvom već 30 godina i provela sam već dio života baveći se činjenicama i u potrazi za istinom i prilike 20 od tih 30 godina bavim se Monsantom i mogu vam sa sigurnošću reći da je priča o glifosatu ne priča o istini nego o prijevari koja je bila dobro osmišljenja i je golemi dokazi kako se nastojalo prevariti i manipulirati medije i e, političare, odnosno donositelje odluka poput vas. U Reutersu kolege i ja smo dobili na tisuće dokumenata FP, EP i USDA, dakle američkih agencija, također i dokumente znanstvenika iz sveučilišta u SAD-u i Kanadi i drugdje. I ti dokumenti pokazuju da postoji e, prijevara kada je riječ e, o glifosatu i sada uz te dokumente imamo i na tisuće stranica internih Monsantovih dokumenata, takozvanih e, Monsanto Papers i to su elektronička pošta, izvješća i čak SMS poruke. I kada se sve to stavi na jedno mjesto, postaje očito da je poduzeće nastojao manipulirati medije i političare u vezi sa glifosatom i to već dugo vremena. Ja ovdje želim govoriti o onome što možemo iščitati iz dokumenata kada je riječ o prijevari. Znamo iz dokumenta da je Monsanto bio tajni autor istraživačkih dokumenata u kojima se procjenjuje glifosati. i znamo da su dali alternativne procjene za studije koje su naznačile mogućnost nanošenja oštećenja zdravlja i također znamo da su razvili mrežu američkih i europskih znanstvenika kako bi i donositeljima odluka prenijeli poruku da je glifosat siguran, a pri tome su se prikazivali kao neovisne od industrije. I također su se koristili odnosima sa javnošću kako bi tajno pisali članke i blogove o tome. I e, također znamo da, e, da su osnovali paravan e, skupine koje su diskreditirale novinare i znanstvenike koji su objavljivali u svojim člancima E, izrazivali zabrinutost u vezi sa sigurnošću glifosata i također su dostavljali Američkoj agenciji za zaštitu okoliša e, i e, natuknice kojima su se oni koristili ako su mediji postavljali pitanja o klasifikaciji ECA i također su naveli da ukloni, odnosno smijeni glavnog epidemiologa iz Američke agencije za zaštitu okoliša i također e, su angažirali službenike EP kako bi blokirali reviziju glifosata iz 2015. godine koju je provodila Američka agencija za toksične tvari i znamo da su interno razgovarali o tome da će se zapravo možda ta agencija složiti sa procjenom Jerka da su se toga bojali. Evo samo nekoliko ključnih primjera, dakle e, to je odbor e, za procjenu kancerogenosti EP i e, oni su razmotrili neke e, studije, među kojima i studiju Grime i znamo da je e, predstavnik Monsanta Davisa Miresa rekao da je on napisao tu studiju i također još jedna studija Williams iz 2000. godine i on e, to je studija koju navode i e, regulatorne agencije i citirana je stotina put e, u različitim agencijama. A William Haynes iz Monsanta je izjavio da su u slučaju te studije platili znanstvenike da stave svoje ime na te dokument, ali zapravo je studija napisao Monsanto. I ovo je još jedan dokument iz 2011. godine E, i time se nastojalo e, suzbiti zabrinutosti u vezi sa e, reproduktivnim štetama koje nanosi glifosat. Dakle, predstavnica Monsanta Dona Farmer je izmijenila studiju na način da se može zaključiti da nema nikakvih negativnih učinaka po reproduktivno zdravlje. Dakle, kao što vidite, ona je se time značajno pozabavila i dakle, kada je studija objavljena, nije bilo nikakvih spomena o tome. Dakle, uklonjene su i svaki spomen Monsanta i ime Done Farmer. Evo još jedan primjer. Ovo je e, revizija glifosata i e, e, kancerogenog potencijala iz tog iz 2016. godine. Kada su studije objavljene, otkrilo se da su autori bili na plaći poduzeća Intertek, e, iza kojeg je stajao Monsanto i mi to znamo jer vidimo iz dokumenata ne samo da je Monsanto to revidirao, nego su i čak i sami napisali, izradili dobar dio studije. Evo, ovo je samo još jedan email e, Hedensa u kojem govori o čemu se tu radi i također raspravlja o tome tko bi trebao biti autor te studije. Evo ovo je još jedan primjer i ovdje vidimo da zaposlenici Monsanta opisuju kako tajno pišu te studije. Dakle, manuscript to be initiated by Mona's ghostwriters, kako stoji ovdje na slajdu. I to, je onda bilo povjereno znanstvenicima koji nisu bili povezani sa Monsantom, poput Kriklanda, Kjera i tako dalje. Dakle, Monsanto je time nastojao odbaciti bilo kakve razloge za zabrinutost i Rekli su da su te tvrdnje izvučene iz konteksta. Jedan savezni sudac u SAD-u koji je vidio te dokumente i izrazio je vlastitu zabrinutost. Ovo je transkript sa e, rasprave na sudu u kojoj sudac kaže da postoje dokazi da je Monsanto izrađivao dokumente u ime navodno neovisnih e, stručnjaka i da se time nastojalo osuditi zabrinutosti u vezi sa kancerogenošću ovog e, herbicida. Dakle, time se željelo proširiti svijetom poruku o sigurnosti te kemijske tvari i također e, Monsanto ima i svoje lobiste kako bi nastojali progurati tu poruku da je ta kemijska tvar sigurna. I vidjeli smo također to i iz ovih dokumenata. Evo ovdje, profesor David Kirkland je jedan takav plaćeni stručnjak kojim se obratio Monsanto. 2012. godine e, Monsanto je bio zabrinut zbog e, pitanja o genotoksičnosti i glifosata i obratili su se Davidu Kirklandu kako bi e, porekli neke od takvih tvrdnji. I tu se govori o tome koliko tog stručnjaka treba platiti, koliko vrijedi taj njegov rad. Zatim, studija Kerry Kirkland zaključuje da glifosat i slične tvari nemaju e, signifikantne rizike u vezi sa genotoksičnošću. Evo, to je bio niz primjera, ali želim zapravo istaknuti da je Monsanto najvjerojatnije napisao i više e, takvih studija tajno i također e, promicao je sigurnost tog proizvoda i e, na taj način promicaju svoje strategije i e, dogovarali su sa prijateljskim nastrojenim znanstvenicima da objavljuju te studije pod svojim imenom, ali uglavnom su te studije pisali zaposlenici Monsanta i također e, su u Monsantu izrađivali prezentacije i <clears throat> priopćenja akademika i profesora koje su onda ti akademici i profesori držali pred donositeljima odluka i političara. Dakle, zašto se nastojalo nešto prikriti? E, očito je da se Monsanto stvarno boji neovisnih studija, to su sami rekli da se boje Jarkove revizije, dakle 2015. godine prije e, same klasifikacije Monsanta. Ovdje u ovom internom dokumentu vidimo da se izražavaju takvi strahovi zbog epidemiologe, toksikologije, genotoksičnosti i e, Monsanto čak predviđa da će e, JERK dati ocjenu da je glifosat vjerojatno e, kancerogen. Također su pokazali jedan strah, jednaki strah od procjene ATSDR-a. Dakle, oni su surađivali sa službenicima kako bi se blokirala ta revizija, ali 2015. godine je to ponovno pokrenuto. Evo, dakle, vidimo da su u Monsantu nastojali E, učiniti sve što su mogli kako bi e, spriječili bilo kakvu šetnu klasifikaciju <clears throat> glifosata. je također i pružiti alternativne procjene studijama koje ukazuju na moguću štetnost i ovo je dokument iz 1993. godine. To je važna studija koji je Monsanto E, izradio za svoje potrebe i to je ključna studija za glifosat. Dakle, E, to je studija koja je trajala od 80. do 82. na 400 miševa i davalo im se različite doze herbicida i postojala je kontrolna skupina koja nije primala nikakav glifosat. Nažalost, po Monsanto neki od miševa su dobili tumore i također statistično e, značajne stope oboljenja, a u kontrolnoj skupini nije bilo nikakvih tumora toksikolozi u EPI su jasno izjavili o nalazima da je glifosat sumnjiv, da je onkogen, dakle da može dovesti do nastanka raka. Monsanto je odmah odbacio te nalaze i usvrdio je da su tumori nepovezani sa glifosatom, da su to lažno pozitivni rezultati i nasvele se uvjeriti EPU da odbaci te tvrdnje, no tiksolikolozi EPE su e, u početku odbili to prihvatiti. Jedan znanstvenik EPE je u veljači 1985 E, izjavio da bi ozbiljna osoba odbacila pretpostavke Monsanta i da je glifosat sumnjiv i da su tvrdnje Monsanta neprihvatljive. E, bilo je osam e, članova skupine za toksikologiju u EPI koji su bilo vrlo zanimljivi zbog toga i oni su izradili ovu studiju 1985. godine e, u kojoj se kaže da je glifosat moguće kancerogen i za ljude i e, poduzeće Monsanto je provelo višegodišnju kampanju kako bi promijenili mišljenje EFE. E. Zaposlili su patologe, vjerojatno je čuli i za tu priču patolog je e, našao jedan tumor u kontrolnoj skupini miševa, postavljeno je niz pitanja. EPA je uspostavila i jedan znanstveno savjetodajni odbor i taj odbor je zatražio da se provode ponovno studija, Monsanto je to odbio učiniti, tako da se to razvlačilo godinama, sve do 1991. i tada je EPA se složila sa e, Monsantom e, da se ta studija odbaci na miševima i EPA je rekla da nema dovoljno uvjerljivih dokaza o kancerogenosti glifosata u studijama na životinjama, no neki znanstvenici su ipak odbili potpisati to izvješće. Evo, to je samo jedna studija, ali iz dokumentata znamo da je to Monsanto učinio i sa druge studijama koje su onda podnesene donositeljima odluka. EPA je na kraju sazvala davni odbor 2016. godine kako bi razmotrila pitanje genfosata i više članova tog odbora e, reklo je EPI da se ne drži vlastitih smjernica. Također smo utvrdili sljedeće, a to su takozvani paravan znanstvenici koji navodno daju neovisna mišljenja, ali istovremeno tajno primaju financijska sredstva od Monsanta ili e, drugih subjekata. I u dokumentima smo našli također da su dobivali upute što trebaju reći od tih poduzeća. Imamo e mail od Monsanta gdje se razgovara o tome kako se izrađuju prezentacije za te podavodnicima neovisne stručnjake i također imamo i djelatnike za javne odnose Monsanta koji raspravljaju o tome kako uspostaviti organizacije koji će napadati novinare i znanstvenike koji postavljaju nepovoljna pitanja. Imali smo također i e, site Academics Review koji objavljuje e, propagandu od industrije i napada ljude koji postavljaju pitanja koja im smetaju. Dakle, imamo također i jednog od direktora Monsanta u ovom mailu koji kaže da e, s njegove stajališta problem jest e, angažman stručnjaka i to može se riješiti plaćanjem stručnjaka kako bi davali odgovarajuće odgovore i Monsanto treba tu ostati u pozadini. E, naravno, Monsanto je prisutan ovdje u Europi, evo, ističe mi vrijeme, Dakle, o tome ćete čuti i na sljedećem panelu, ali očito je iz dokumenata što se događalo sa e, lobiranjem pri političarima, dakle, takvih se Dakle, su pojave zabilježene i u Europi. Evo, ovo je Charles William Jameson, koji je bio član radne skupine Jarka, e, kojeg je smijenio Monsanto nedavno i on je iskoristio tu priliku da kaže odvjetnicima Monsanta da preknu objavljivati lažne vijesti. Evo, evo ovdje su pitanja koje se možemo postaviti, dakle zašto Monsanto uopće sve to čini, zašto trebaju tajno pisati studije, zašto trebaju uspostavljati mreže znanstvenicima, e, znanstvenika koji će davati povoljna mišljenja, zašto su tajno zapošljavali akademike, zašto su trebali zapošljavati patologe i zašto uopće ukršavaju e, činjenice. To nije slučajno nego namjerno i to im ide na korist, ali sigurno ne ide na korist javnog interesa. Hvala vam. Thank you very much. Now uh, our second uh, speaker is Professor David Kirkland. Sljedeći govornik je profesor David Kirkland. Thank you, Chairman. Uh, I would like to... Hvala lijepa. Želio bih da se vratimo na znanost i govorimo o genotoksičnosti na način na koji je to spomenuto već nekoliko puta danas prije podne. Genotoksičnost je ključni čimbenik u sveukupnoj e, procjeni genotoksičnog potencijala. Ono što bih želio opisati je način na koji se dokaze trebaju uzeti u obzir u ocjeni genotoksičnih podataka za glifosat. Jer to je nešto što je vrlo, vrlo složeno. E, pet kolega je izradilo ovu prezentaciju, svi su spomenuti ovdje, mi svi radimo kao konzultanti, različite organizacije nam plaćaju da utrošimo naše vrijeme, analiziramo podatke e, i objavljamo rezultate isto kao što plaćate arhitekta, računovođu da vam iznese profesionalne e, podatke. Svi mi raspolažemo desetljećima iskustva u našoj struci, imamo ugled koji moramo obraniti. E, drugim rečima to znači da nema nikakvog smisla da reagiramo na utjecaj samo jednog dionika zato što bi naša reputacija bila time uništena. Što se tiče kompliciranih podataka koji su vezani uz glifosat, moramo primijeniti rigorozni pristup analizi podataka, moramo razmotriti metode, sustave i krajnje točke i svemu moramo dodijeliti težinu koja je konzistentna sa doprinosom tog elementa sveukupnom rezultat, rezultatima. Različiti elementi imaju različitu težinu, na primjer oni koji koriste kromosomsku štetu i e, episomi, vrijednosti e, e, e, pa moraju imati različitu ponderiranu težinu od onih drugih čimbenika koji su reverzibilni. To je sve sukladno smjernicama OECD-a koji su objavljeni nedavno. Robustnost protokola, kvaliteta dokaza, sve to utječe na težinu dokaza E, dobre laboratorijske prakse sukladno smjernici OECD-a. To mora imati veću težinu od studija u kojima to ne postoji. E, GLP studije su revidirane, a druge studije koje se objavljuju e, i dostupne su javnosti vjerojatno nisu. Postoji niz dokaza unutar ove kategorije koja sve to utječe na težinu dokaza ako imamo sadašnje studije, one ne, ne bi smjele izmijeniti smjer i snagu e, drugih dokaza. Testovi koji imaju veću mogućnost ekstrapolirati rezultate za ljude, e, oni nose veću težinu pogotovo studije koje su provodene na ljudima za razliku od e, glodavaca ili sisavaca. Što se tiče samih dokaza, zanemariva težina je dodijeljena krajnjoj točki koja nije povezana uz neželjene efekte relevantne za genetičku kancerogenost. Manja težina je dodijeljena krajnjim točkama koje su upućivale na primarno oštećenje DNA e, i svi ti rezultati su dokaz e, izloženosti, a ne učinka. Umjerena težina, krajnja točka je potencijalno relevantna za tumor, odnosno nastanak tumora i ne može biti e, podložna sekundarnim mehanizmima. Najviša težina je dodjeljivana krajnjim točkama kod kojih se moglo dokazati da se e, ih može povezati sa procesom e, kancerogenosti, nastanka tumora. Sve to sukladno pregledu OECD-a u kojem piše kada se evaluira mutageni potencijal kemikalija, više težine se mora dodijeliti mjerenju stalnih trajnih promjena DNA, nego e, izmjenama DNA koje su reverzibilne. Dakle, različite studije moramo različito ocijeniti i dodijeliti im različitu težinu dokaza. Za neke studije uopće ne postoje OECD smjernice, jer ne razumijemo biologiju, odnosno relevantnost tih promjena. Također E, niska e, težina, prvenstveno zbog nedostatne hrane. Što se može primijeniti i na kromosomska oštećenja. Najveća težina dodjeljena je dokazima u krajnjem desnom stupcu genska mutacija, kromosomske aberacije, genska mutacija e, kod sisavaca, odnosno u stanicama sisavaca in vitro i genska mutacija in vivo. Sve je to sukladno posebnim smjernicama koje je objavila Europska agencija za kemikalije 2015. godine. Dakle, koje studije bismo trebali uključiti? To je ključni element kod postojanje ovako različitih e, mišljenja. E, Kirkland dokument koji je nedavno bio spomenut, mi smo revidirali sve genetske toksikološke studije, što je uključivalo studije koje su se provodile u ugovornim laboratorijima. Nisu svi laboratoriji bili pod ugovorom sa Monsantom, neki su bili sa nekim drugim proizvođačima. I time dolazimo do 90 genetskih toksikoloških studija i samo e, četrdesetak se odnosilo na Monsanto i na one koje nisu bile uključene u reviziju Ajarka, a mi mislimo da su trebale biti u dodatnoj tablici u tom dokumentu koja se nalazi na 200 stranica. Ima jako, jako puno detalja. Svaka studija e, koja se provodila sukladno GLP-u, e, sve se to, poštivali su se smjernice OECD-a, bilo je mnogo metodoloških pojedinasta, e, bakterijski sojevi, vrste stanica, individualne replicirane formacije, broj stanica in vivo. Drugim riječima, mnogo više informacija na što biste našli u bilo kojoj u bilo kojem drugom standardnom znanstvenom dokumentu. Kada pogledamo obrazac pozitivnih i negativnih odgovora u tim studijama e, u smislu težine, ovo, je, ovo se odnosi na studiju koju je revidirao AJARG šest studija je bilo obuhvaćeno time, dvije od njih su bile pozitivne i naravno jedna trećina pozitivnih rezultata bi upućivala na zabrinutost u smislu genotoksičnog potencijala. No kada uključimo sve podatke, situacija je ipak drugačija. Imamo još uvijek e, dvije pozitivne važne studije, no sada imamo 39 pozitivnih studija, sve druge su negativne. Situacija je sasvim drugačija. Da sažmem na brzinu, nema strukturalnih e, uzbunjivanja u smislu kromosomske štete, genotoksičnosti, e, mutagenosti ili kancerogenosti glifosata. E, svih 40 testova e, u smislu GBF-a AMPE p-a su bili negativni. E, glifosat ne izaziva genetsku mutaciju, odnosno kromosomske aberacije kod sisavaca, njihovih stanica in vitro. Postoje ograničeni dokazi da glifosat može izazvati MN in vitro, no ne postoje uvjerljivi dokazi da GBFs izaziva e MN in vitro i postoje snažan dokaz dakle, da e, glifosat ne izaziva e, mikronukleozu. Postoje dokazi da glifosat može izazvati pucanje sojeva, no to može biti vezano uz toksičnost i mi znamo da to neće prouzročiti e, oštećenja kromosoma, a oštećenje DNA, DNK je kategorija niske teške, smanjene težine, jer e, može prouzročiti samo umiranje stanice i ili može biti reverzibilno. Nije bilo nikakvih dokaza o reverzibilnosti. Mi ne razumijemo mehanizam indukcije, odnosno biološke relevantnosti. To je sažetak svega što imamo. Kada pogledamo cijeli spektar genotoksičnosti, studija o genotoksičnosti, ima mnogo podataka koje vezane uz e, studije koje se nisu provodile na sisavcima, studije koje su se ticale riba, glodavaca i drugih životinja. Radilo se o e, nestandardnim izloženostima, e, kontakt sa glifosatom putem neke površine ili nekog objekta. No, u svakom slučaju smjernice OECD-a koje specifično navode da primjena bilo kojeg nestandardnog testa iziskuje opravdanje sukladno strogoj verifikaciji uključujući uspostavu robusnih e, povijesnih negativnih i pozitivnih kontrolnih baza podataka. Nema baza, baza podataka prihvatljivih negativnih, odnosno pozitivnih kontrolnih reakcija i nema rezultata koje bi proizašli iz studija verifikacije koji bi upućivali na sukladnost sa e, kancerogenošću. Mi mislimo da e, ispitivanja koje se provode na biljkama, odnosno na e, životinjama koje, koje nisu sisavci, nemaju znanstvenu težinu. Postoje biomonitorske studije, nemam sada vremena ulaziti u pojedinosti, to su podaci koje je vrlo teško protumačiti, da ovako općenito kažem, i nema nikakvih indicija, pouzdanih dokaza da e, e, humane biomonitorske studije bi podržale dokaz Naravno da se radi isključivo o formulacijama, obzirom se radi o studijama na ljudima. Dakle, ne podržava se zaključak na temelju formulacija koje su bile primijenjene da postoji e, genotoksični rizik za ljude. Na posljedku, samo da usporedimo profil glifosata sa tipičnim profilom za genotoksične kancerogene tvare. Ovo se odnosi na tvari koje su dokazano kancerogene i očekivalo bi se kod njih pozitivne rezultate in vitro i in vivo. Kod glifosata to nije slučaj, postoji E, sporadičan pozitivni rezultat, prvenstveno u studijima koje ne uključuju sisavce, bilo bi za očekivati da vidimo strukturalno uzbunjivanje, a kod glifosata to nismo primijetili. Genotoksični kancerogeni ili neki od njihovih metabolita bi trebali imati e, svojstva koja utječu e, na kombiniranje sa DNK. To kod glifosata nismo vidjeli. Također rezultati su e, u smislu konsistentnosti e, visoko može se mnogo puta reproducirati in vitro i in vivo, a kod glifosata to tako nije bilo. I isto tako kod kancerogenih tvari imamo ujednačene reakcije e, kod širokog spektra razina izloženosti. Kod glifosata to također nismo vidjeli i što se tiče reakcija ili prijemčivosti na faktore kao što su citotoksičnost, e, najčešće se e, takve reakcije rezultati vide i kod netoksičnih razina izloženosti pozitivne reakcije su bile kod glifosata povezane sa e, dokazima prekomjerne toksičnosti. Drugim riječima, dokazi posebice u testovima AMES su da glifosat ne izaziva gensku mutaciju, niti GBF, postoji određeni dokaz koji upućuje na to da glifosat može proizvesti nestabilne CA, što može upućivati na potencijal izazivanja stabilnih kromosomskih mutacija kod sisavaca i postoji vrlo ograničeni dokazi da to može potencijalno dovesti do sekundarnih mehanizama možemo dakle zaključiti da glifosat ne predstavlja genotoksičnu opasnost. Kao što sam već prethodno spomenuo, ovaj panel je bio sazvan od strane Interteka. Imali, ovo izvješće je imalo sedam različitih recenzenata i ja, ću, ja apsolutno tvrdim da ovaj dokument nije napisao nitko drugi, nije bilo nikakvog doprinosa ikoga drugoga i Monsanto nije utjecao na ovu recenziju. Hvala vam. Imamo četiri govornika, jedna minuta, jedno pitanje. Recite za koga je pitanje. Zastupnica Petir gospođo predsjednice iz dostupne dokumentacije vidljivo je kako u više od četrdeset godina primjene herbicida na bazi aktivnog sastojka glifosata u sad u nikada nije bila napravljena analiza proizvoda herbicida u formulaciji koja je bila stavljena na tržište. u procjeni rizika nadležna tijela koristila su samo testove za utvrđivanje mogućih rizika i opasnosti aktivnog sastojka glifosata a ne cijelog koktela. Engleski prijevod ne radi, ne brinite se, svi drugi prevode. E, Izvolite još jednom kolegice vidljivo je kako više od 40 godina primjene herbicida na bazi aktivnog sastojka glifosata u sad u nikada nije bila napravljena analiza proizvoda herbicida u formulaciji koja je bila stavljena na tržište u procjeni rizika nadležna tijela koristila su samo testove za utvrđivanje mogućih rizika i opasnosti aktivnog sastojka glifosata a ne cijelog koktela. sve mjere sigurnosti za poljoprivrednike kao i korisnike proizvoda tretiranih tim herbicidima obuhvaćale su isključivo one mjere koje su utvrđene samo na temelju ispitivanja rizika i opasnosti aktivne tvari. nakon što je otkriveno zataškavanje E, zanima me profesore smatrate li da je pristup utvrđivanju rizika i opasnosti biocida u sad u i dalje zadovoljavajući i da u dovoljnoj mjeri štiti korisnike tih proizvoda te također smatrate li da nadležna tijela koja su odobrila korištenje tog herbicida trebaju sudjelovati u naknadi eventualnih troškova žrtvama? Za koga je pitanje? Za profesora, dobro. Izvolite, imate riječ. Um, Hvala vam uh, na pitanju. Ne znamo da li će EPA uh, nešto poduzeti ili će sudjelovati u isplati štete, to doista ne vjerujemo da će se dogoditi. Ja sam razgovarala sa EPA-om i oni su dali izjave što se tiče dakle, analize formule proizvoda. možete vidjeti u dokumentima, oni su obavili neka testiranja, ali ona doista nisu toliko suštinska koliko, koliko jesu ona, dakle koja se tiču jedinstvene aktivne tvari. U dokumentima Monsanta vidite mm, konverzaciju, dakle vezano uz regulativu Australiji, vidite da oni kažu ne možemo reći da je Roundup siguran da ne uzrokuje rak, jer nismo uopće radili tu vrstu testova. Međutim, EPA, dakle, to ne traži, one gledaju aktivnu tvar, gledaju druge tvari. Ukoliko se one sve, dakle, neovisno jedno drugoj smatraju sigurnima, onda se ne gleda kako one međusobno reagiraju kada se nađu zajedno u jednoj jedinstvenoj formuli. Dakle, imamo situaciju u kojoj Monsanto također stavlja na tržište jednu tvar koja je zabranjena u Europi i brinulo ih je kako će se to prezentirati. Dakle, nije se moglo ocijeniti kako će to utjecati na zdravlje. Njih je to dosta brinulo, ali uvodili su potom nove tvari koje su zamijenile ovu koja je bila sporna. Thank you. Then, uh, next speaker is uh, uh Mr. Guillaume Balas. Zastupnik Balas. Yeah, go ahead, one minute. Merci, madame la Izvolite. Hvala vam. Postoje sumnje vezane uz glifosat, imamo različite studije na ovu temu, ali za nas koji donosimo odluke, najveći problem se tiče upravo onih koji daju ove znanstvene evaluacije. Oni kažu mi smo neovisni, ali to se nekako <laughs> bazira na našoj dobroj vjeri pred onima što nam se govori. Dakle, gospođa Gilam ima dosta iskustva pa joj upućujem pitanje prema vašem iskustvu vezano s ovo što se dogodilo u SAD-u. Kako možemo pokrenuti znanstvene postupke koji će biti dakle, neovisni, koji će doista uzeti u obzir znanstvenu evaluaciju, a evo sada imamo slučaj da oni preuzimaju te podatke od industrije. Mi ovdje razgovaramo o slučaju Monsanto, ali to pokazuje da jedan član, dakle EPE, e, američkog zdravstvenog tijela, da je mogao utjecati na EFSU i to je ono što nas danas e, strašno brine. Izvolite, gospođo Gilom. Hvala vam. Evo, dva pitanja sam domila. Dakle, kako stvoriti bolji regulatorni sustav, dakle, bilo u SAD-u ili u Europi, bio bi imati više transparentnosti doista problem kada se oslanjate na tajne studije, na studije koje se ne dijele, gdje nema peer review-a, nema analiza. To je problem kada vidite da regulatori dakle, se oslanjaju na ocjene, na preporuke tvrtki koje zarađuju od prodaje ovih proizvoda umjesto na vlastite stručnjake. Imali smo studiju 93. na miševima, to sam vam pokazala jer su se zdravstveni dakle, radnici borili za zdravlje građana, a onda su rekli da je njihova zadaća ne štititi onoga koji traže da registrira ovaj proizvod, već zdravlje građana. Ali ovo je preokrenuto zbog velikog pritiska koji je dolazio iz Monsanta i njihovih argumenata da bi se trebalo odbaciti ove dokaze dakle, koji su pokazali pojavu tumora. Potreban vam je transparentan sustav, sustav koju javnost može nadgledati. Ne bi trebala biti tajna, uopće nema razloga da to bude tajna kada se govori o ovim kemikalijama. Ono utječe na zdravlje građana i to na poprilično dramatičan način. Ajmo evo dvije minute, kaže govornica. Što se tiče utjecaja EPA na EFSU, znam samo ono što smo vidjeli iz dokumenata. I vidite, dakle, mišljenje, e, vidite da se razgovaralo o EFSI, da su se održavali nekakvi sastanci u Europi. Također sam vidjela jedan, e, jednu razmjenu, dakle da će se EFSA složiti sa EPA-om, ići protiv IRK-a i to je datirano i prije dakle objave monografije IRK-a. Mislim da je to jako zanimljivo. Hvala vam, zastupnik Stajs. Izvolite. Hvala vam. Profesore Kirkland, znamo da stručnjaci Evropske unije, dakle EFSE, EKE, da su dali svoju ocjenu vezanu uz glifosat. Korili su, koristili su neke dokumente koji se nalaze u ovim Monsanto Papersima Onda se pozivaju na jedan mail iz ljeta 2012. Dakle, imamo ljude iz Monsanta koji pišu da im je potrebna dodatna potreba jednog dodatnog znanstvenika kako bi imali veću vjerodostojnost. Kaže se da su mu ponudili 14.000 funti Potom je tu mail iz 2014. Opet Monsanto, smanjit ćemo troškove, mi ćemo napraviti studiju, stavit ćemo ime evo, Kirklanda unutra, mi ćemo navesti to ime i to će poboljšati stvari. Vi ste u vašem uvodu rekli vratimo se znanosti. Po vama je ovo znanost. Vama je to moralno prihvatljivo. Deontološki je ovo za vas prihvatljivo. Doista me zanima koliko ste novca dobili za sve ovo što ste radili u korist Monsanta? Profesor Kirkland. Profesor Kirkland, izvolite. Hvala vam na pitanju. Kao što sam rekao na početku, profesionalna konzultacija se bavi analizom podataka kako bi dali profesionalni savjet. Kao što bi ste se tako konzultirali s arhitektom ako biste željeli unijeti neke promjene u svom domu ili biste se objavili odvjetniku ako vam treba pravni savjet. Samo zato što su ljudi plaćeni za svoju profesionalnu ekspertizu, to ne znači da vi možete kupiti njihovo mišljenje, da možete na to mišljenje utjecati. Doista je uznemirujuće što se znanstvena konzultacija stavlja u neki drugi koš. Ja radim u znanstvenom svijetu više od 40 godina, 20 godina se bavim savjetovanjem, sam radio za stotine organizacija i tvrtka diljem svijeta. I radim u kontekstu dakle, akademskog svijeta, regulatora, tvrtki, dakle, industrije, imam reputaciju imam e, poštovanje kolega koje je za mene važno. Što je Bill Hayden napisao u tom mailu? Pa to je dosta naivno. E, to nije dovelo do nekakve odluke o politikama. Svi dokumenti na kojima sam ja radio, dakle ove Kajran Kirkland 2015. revizija, dakle iz 2015. tu nije bilo nekoga koji je pisao umjesto mene taj dokument, tu nije utjecao na to nikakav Monsanto ili slično. Mi smo recenzirali podatke, dali smo svoje znanstveno mišljenje. Ako je to nešto što je Monsanto tražio, onda je to dobro. Ali to nije bila namjera naše recenzije. recenzije mi smo da mogli tako donijeti drugačiji sud i oni bi isto tako došli onda pred Monsanto. Hvala vam. Zastupnik Tarabela, izvolite. Hvala vam, profesor Kirkland, što ste prihvatili poziv. Kao što vidite, Monsanto je mm, odbio doći ovdje, ne želi odgovoriti na zabrinutost koju iskazuju europski građani. 2012. je izradio dokument koji se zalaže za nastavak primjene dakle glifosata, odnosno vi ste joj tu studiju izradili, ali tu studiju je platio Monsanto. Dakle, tvrtka traži studiju, onda ona tu studiju plaća, i strevi neovisni. Rezultat nije li rezultat e, nešto na što se ovime onda moglo uticati? Gdje je vaša vjerodostojnost, znanstvena vjerodostojnost? Vi imate godišnji ugovor sa Monsantom koji niste htjeli javno objaviti, niste htjeli objaviti iznose dakle za svoje honorare. Niste li vi u stalnom sukobu interesa kao znanstvenik? Kad se govori o zdravlju stotina milijuna ljudi, i njihove djece, je li prihvatljivo ovako vaše ponašanje za vas? Thank Izvolite. Hvala. Ja nisam vodio studiju 2012. Larry Kajer i ja smo trebali recenzirati podatke, podatke koji su bili dostupni, dakle, javnosti, u časopisima, koji su bili dostupni iza studija koje su se održale. Dakle, to je bila recenzija, ne studija. Kao što sam opisao u svom izlaganju, mi smo uzeli dakle u obzir u težinu e, dokaza i došli smo do određenih zaključaka. Mm, da su to bili zaključci koje želi čuti Monsanto, onda pretpostavljam da bi bili jako zadovoljni što su upravo nas pitali za recenziju ali da su ti zaključci bili nešto što Monsanto ne želi čuti, mi bismo im rekli da mislimo da je glifosat potencijalno opasan, ali to nije ono što su nam podaci rekli. Možete me optužiti da nisam etičan, ali onda možete zato optužiti vašeg odvjetnika, računovođu, arhitekta, jer i njih plaćate da vam daju profesionalni savjet. I to je sve što ja radim za sve ove tvrtke, organizacije koje traže moju ekspertizu. Koliko to nije etično, da smatram da dosta puno, da dosta ljudi zarađuje na ovom svijetu na način koji doista nije etičan. Hvala vam, profesore. Došli smo do kraja, dakle, drugog panela. Idemo na treći. I posljednji. Dakle, transparentnost i korištenje znanstvenih studija u ocjeni rizika glifosata u Europskoj uniji. Razgovarat ćemo o implikaciji dakle, ovih Monsanto papera za nas. Drago mi je što vam mogu predstaviti dva stručnjaka, Martin Pidgeon Znanstvenik je aktivist, e, dakle, bavi se pitanjima iz poljoprivrede, iz e, jedne nevladine organizacije, dakle, to je Corporate Europe Observatory. On je isto član građanskog odbora, član inicijative Stop glifosatu i dr. Tim Baumer. On je predsjednik, dakle, odbora EKE e za ocjenu rizika to je dakle odbor koji je ovog proljeća zaključio da s obzirom na dostupne podatke nije opravdano klasificirati glifosat kao kancerogenu tvar. Dakle, evo zanimljivi sugovornici. Započinjemo sa gospodinom Piđenom. Izvolite. Thank you, Chair. Thanks a lot to the environment. Hvala i pozdravljam odbore za okoliš i za poljoprivredu i zahvaljujem na ovom pozivu. Ja sam Martin Pežon i radim u Corporate Europe eh, Observatory i već osam godina. Mi se bavimo korporativnim lobingom i utjecajem koje poduzeća mogu imati na europsku politiku. Bavimo se nizom pitanja i ja se bavim poljoprivredom upravo zato što je to toliko važno za industriju i također za neovisnost EFSE i njezinu politiku transparentnosti u proteklih pet godina. Dakle, čitava ova rasprava o glifosatu je nama vrlo zanimljiva jer se sve promatra pod povećalom. Mnogo od toga što smo danas čuli nije novo. Nama treba EFSA, trebaju nam regulatorne agencije, ali kao što smo čuli, one provode regulatorne procese koje određuju zakoni, a zakoni e, su ponekad pod utjecajem poduzeća. Dakle, stoga EFSA treba se koristiti alatima kojima raspolaže, a nisu svi ti alati u skladu sa znanstvenom praksom. Ja ću se vratiti kasnije na e, također svoje, naše e, zahtjeve i također e, svoje zaključke. Monsanto je vrlo zanimljiva kompanija koja je doživjela ovako curenje dokumenata i znači konkretnije u svojim dokumentima oni kažu da zagovaraju zakone i propise koji se temelje na zdravoj znanosti pod navodnicima, ako sam, vam je poznat taj pojam. Znanost e, u diskursu Monsanta, i to ide Ivan Monsanta, se koristi kako bi e, držali demokraciju na odmaku. Mi smo zamijetili da kada je riječ o obnovi dozove za glifosat, da bi zapravo e, trebao, prema njihovom mišljenju, proces bio čisto znanstven. Također, dopisi e, e, traže dakle, da se e, ne objavljuju nikakvi, nikakva izvješća zemalja članica zato jer se proces treba temeljiti čisto na znanosti. Evo ovo su neki citati iz Monsanto dokumenata i mislim da oni ukazuju na to što to znači sound science, odnosno znanost. Da, e, to znači da oni vole znanost, ali ne baš akademike. No, e, to seže i van Monsanta. Evo, ovo je e, zanimljiv slajd iz lobija za plastiku ovdje u Briselu koji se bavi endokrinim disruptorima, dakle postoji takozvana SWOT analiza i tu su zaokruženi problemi koji su prepoznati, ali također e, postoje i e, prednosti, odnosno imaju sredstva koja im omogućuju da vrše utjecaj i da lobiraju. Dakle, znanstveno istraživanje ovdje je vrlo složeno i oni smatraju da znanstvena istraživanja mogu također pokazati različite rezultate po pitanju endokrinih disruptora. Dakle, e, Monsanto nije jedino poduzeće koje postupa na taj način. Evo, glifosat. Ovo je zanimljiv oglas eh, iz Australije za Roundup. Možete vidjeti zašto može to nekome biti zanimljivo ako želi iskorijeniti štetočine na svojem imanju. dakle, vidimo dakle, da je lobiranje međusobni odnos dvije strane. Trebali bismo imati pouzan sustav za procjenu pesticida u Europskoj uniji, međutim taj sustav ne postoji. Postoje dobri elementi u cijelom procesu, ali i veliki nedostaci koje ću kasnije opisati. a 15 minuta je daleko premalo za to. No, krenemo od osnova. Dakle, EFSA nema financijska i pravna sredstva za ostvarenje svoje emisije, dakle oni samo e, razmatraju literaturu, ne provode istraživanja, nemaju dovoljno sredstava za plaćanje vanjskih stručnjaka, a neki su spominjali prije istraživanja koja su izražena, kojima se pokazuje da postoji još uvijek e, visoka stopa e, vanjskih stručnjaka sa sukobom interesa i to je povezano također sa pitanjem e, proračuna i to je odraz političkih odluka. Milijarda i pol eura se daje farmaceutskoj industriji, a samo 80 milijuna eura se daje EFSI za godišnji proračun. To bi se moglo promijeniti. Evo sada neću zalaziti još u ovu. And as we've, heard um, already, okay, this system is not working very well. I'm sorry. Ispričavam se, čini se da baš e, PowerPoint ne radi. Ovo je spomenuo profesor Poetije, dakle, sirovi podaci koje e, koriste EFSA zapravo proizvodi industrija i ne smije se objeljevati. Industrija se treba osloniti na to i zbog toga E, to dovodi do onih sudija o kojima smo govorili prije. Također je to opisao i profesor Tarason. Evo kako BFR opisuje postupak u vezi sa podnositeljima zahtjeva. Kažu da ne mogu e, razmotriti sve detaljno zbog velikog broja studija o toksikologiji koje dostavlja industrija. Dakle, oni jednostavno uređuju dosje koje podnose industrije i to onda postaje njihova službena ocjena. No, oni to ne čine vrlo dosljedno i ponekad to ne čine uopće. Dakle, ovdje kažu da su to učinili samo u slučaju opisa studije i procjene, ali to nije čitava priča. Dakle, kao prvo, Evo, to su primjeri, naravno sada ne možemo to pročitati. Ovo su primjeri glavnih zaključaka pojedinih poglavlja i ne pojedine procjene učinka. I e, to je loše zato jer se time želi revidirati znanstvena literatura, a ne tajne studije koje predstavljaju srž zahtjeva same industrije, nego ono što se u literaturi kaže o glifosatu. I tu nema velike razlike između procjene sa strane industrije, kada je riječ o genotoksičnosti, i kancerogenosti i epidemiologije glifosata i onoga što je EFSA izradila, odnosno što je izradio BFR. Skandalozno je da BFR danas nije ovdje zastupljen. Europska komisija i agencije su odgovorile na taj skandal, odnosno to nije skandal bolje rečeno, zato jer to očinimo svakodnevno, no svejedno to ne raspršuje moje zabrinutosti. No, ipak, eh, to pokazuje ono što se čini i što BFR navodi kao svoju metodologiju, zapravo nije pravo stanje stvari. U Europskoj uniji agencije nemaju dovoljno sredstava i imaju snažna zakonska ograničenja. Mi u našem observatoriju nastojimo e, razmotriti podvjerljive studije koje u svojim zahtjevima podnosi industrija i koje dostavlja agencijama. I to zahtjeva mnogo vremena, godinu dana čak u nekim slučajevima i također treba doći do određenih političkih preduvjeta kako bi se ti podaci objavili, a također treba odati priznanje ovdje EFSI jer se suočila sa snažnim lobiranjem industrije i nizom pisama kojim se industrija opirala objavljivanju ovih podataka, ali EFSA je ipak to objavila i to je učinila u rujnu 2016. godine. Dakle, objavili su sve ono što su mogli. Dakle, za to im treba odati ipak priznanje. No, ipak ne mogu kršiti zakon. Da su objavili sve, vjerojatno bi ih Monsanto tužio i zbog toga su značeni dijelovi dokumenata izbrisani i dobili smo sve i u PDF-u i u drugim formatima koje nismo mogli analizirati. Dakle, mi nismo toksikolozi i ne razumijemo mnogo od same rasprave, nego tražimo savjete u cijelom procesu. No, mi smo proslijedili sve podatke nadležnim e, znanstvenicima, profesor Portier je jedan od njih e, i to je onda preraslo u njegovu konačnu ocjenu. On se koristio tim e, podacima. Dakle, zahvaljujući podacima koje je objavila EFSA, došlo je do recenzija znanstvenika onoga što je učinila EFSA i što je dobro. Naravno, to je zahtijevalo mnogo vremena, energije i ogromne resurse. To nije funkcionalan proces i ne bi smio prerasti u redovan postupak. Evo, doktor je to rekao prije, Kada je riječ o recenziji ovih e, dokaza, dosta nalaza je nedostajalo, što znači možda da su BFR i agencije razmotrile e, sve podneske, ali ne i sirove podatke prije nego što su bile izložene kritikama. I to je u skladu s onome što je napisala i sama agencija BFR. Dakle, s obzirom na golemu količinu podataka u podnesku, oni nisu napisali vlastito izvješće, nego su se samo e, oslonili na ono što je sama industrija dostavila. Kada je riječ o slabosti europskog sustava, o procjeni rizika od pesticida, i to je već spomenuto, je činjenica da se procjenjuju samo aktivne tvari, ali glifosat e, nije samostalan u tim proizvodima, nego postoje različite formulacije, postoje drugi herbicidi koji sadrže glifosat. Dosta neovisne literature se bavi uvjetima u stvarnom svijetu i to je jedan argument kojim se struži industrija da bi odbacila tu literaturu. Kažu da se te studije ne bave glifosatom, i mm, to je nešto što prate i EFSA i druge europske regulatorne agencije. To potvrđuje i sam Monsanto. Ovo je jedan interni e-mail u kojem se to elokventno kaže. Dakle, ne možete reći da Roundup nije kancerogen. Nismo jednostavno proveli potrebno testiranje formule kako bismo to mogli utvrditi. Testiranje formulacija nije ni blizu eh, razine aktivne tvari. Dakle, ovdje govorimo o akutnoj toksičnosti, oči u kože, ali se ne spominje nigdje mogućnost e, pojave raka. Zatim, neovisnost. Kao što smo čuli, vanjski stručnjaci ne sudjeluju u recenzijama, ali u tome sudjeluju nacionalni stručnjaci. No, neki nacionalni stručnjaci E, su odbili da se razotkrije njihov identitet, e, mm, jer ne razumijem zašto, ali neki od njih e, također zastupaju stajalište vlade. Dakle, imamo malo jamstava koje bi nas osiguravala od političkog upletanja u sam proces. Evo, čuli smo nešto o slučaju Jess Rollins, to je duga priča, ali možda bi bilo važno da je čujete. Dakle, Jess Rollins je američki stručnjak eh, za koje su Mosato dokumenti da, eh, pokazali da postoji koluzija sa Monsantom. Dakle, agencije međusobno cijelo vrijeme surađuju i to je možda povezano s činjenicom da se gotovo sve slažu u svojim procjenama i gospodin Rolands je sudjelovao u jednoj konferenciji za e, tisak u okviru recenzije EFSE i dao je informacije koje su potvrdile odluku EFSE da odbaci jednu važnu studiju. Mi smo zamolili EFSU da dostavi dokaze da su dvostruko provjerili ono što je on rekao i oni nisu mogli podnijeti nikakve dokaze. I posljednje što se prešućuje, a to je važno, dakle to je dokument koji je objavljen u časopisu Science prije dva tjedna. Dakle, sadašnji načini korištenja e, herbicida se ne procjenjuju ni na koji način. Evo, kako se može koristiti Roundup e, u stvarnoj situaciji, tako, ovo je takozvana zelena pustinja u Argentini, dakle e, soja koja podnosi Roundup, monousjev, i to je e, najdestruktivniji oblik poljoprivrede koji je ikad razmišljen, e, e, zamišljen i to je vrlo destruktivno i za bioraznolikost i za ruralne zajednice. Dakle, to se uopće ne procjenjuje. Ne procjenjuje se učinak pa ili glifosata na okoliš. Postoje izvrsni elementi u uredbi o pesticidima koje treba obraniti od stalnih nastojanja industrije da ih uništi. I to je moglo biti toliko štetno po Monsanto i druge proizvođače glifosata. I mm, to je moglo dovesti do zabrane glifosata i pesticida koji ga sadrže. Evo, zaključit ću sada sa e, zahtjevima inicijative Stop glifosat ali i sa jednim pitanjem, političkim pitanjem. Što ćemo s poljoprivrednicima? Jer ako vjerujemo znanosti, oni su u nemogućoj situaciji, dakle, ili će zadržati glifosat e, i dobiti rak, ili će ih prestati koristiti i imati gubitke. Dakle, e, zašto bi trebali trpjeti konkurenciju poljoprivrednika iz trećih zemalja koji se koriste praksama koje štete okolišu i javnom zdravlju? Oni ne mogu se iz toga izući sami i zbog toga im trebaju mjere pomoći u obliku trgovinske zaštite i tehničke pomoći. Evo, s time bih zaključio i ispričavam se ako sam bio predug. Hvala. Dr. Tim Baumer, you Dr. Tim Baumer, izvolite, 15 minuta. Hvala lijepa. Drago mi je da sam danas ovdje s vama. Zastupam Europsku agenciju za kemikalije. Naziv je transparentnost i primjena znanstvenih studija u procjeni rizika glifosata. EKA vodi e, četiri procesa u Helsinkiju, REACH, registracija, evaluacija, odobrenje, e, CLP, klasifikacija, označavanje, pakiranje, e, BPR, biocide i PIC, prethodno informirano odobrenje. Imamo problema sa prijevodom. Do you wish me to proceed? Yeah. Thank you. I want to outline ECHA's transparency approach in a little detail before... Objasniti ću pristup transparentnosti u, na razini EKE. Mi pokušavamo objasniti detaljno sve naše procese javnosti i dionicima. Imamo otvoreni postupak donošenja odluka, imamo registar regulatornih namjera u kojima stoje sve informacije o budućim regulatornim aktivnostima. Organiziramo savjetovanje sa javnosti, e, nakon čega uslijedi odgovor javnosti, komentari javnosti. Imamo promatrače iz akreditiranih organizacija dionika. Odluke i zapisnici su javno dostupni i sve pokušavamo objaviti pravodobno, tako da svi mogu saznati sve što žele. Eka obuhvaća u smislu etike i neovisnosti e, sve stručnjake i osoblje i e, analizira moguće interese prije, za vrijeme i nakon što rade za EHU. Moj odbor, čijem sam predsjednik, u proteklih pet godina sastoji se od neovisnih stručnjaka koje nominiraju zemlje EU-a ili Europskog gospodarskog područja i imenuju predsjednika e, upravni odbor EKE. E. E, uglavnom se radi o znanstvenicima nadležnih tijela iz država članica. Oni su, njih se imenuje u osobnom svojstvu i nisu vezani na upute država članica. Trenutno ima 53 člana iz 26 država članica i dvije zemlje Europskog gospodarskog prostora i uvijek tim sastancima eh, predsjeda djelatnik EKE. E. Eh, prikladnost i sudjelovanje u raku kriterije, kriteriji prikladnosti za članstvo eh, analizira se se nakon nominacije. članovi raka, odnosno odbora za E, upravljanje ekom kojim ja predsjedam e, ne, smije smiju biti zaposleni u privatnim poduzećima, industrijskim udrugama, e, moraju godišnje objavljivati izjave o interesima. Također, na početku svakog sastanka se moraju očitovati vezano u svaku točku dnevnog reda i Mnogi dionici sudjeluju na sastancima raka, e, EBA, ETUI, EUHEMS, CEFIC i druge. Nešto ću reći o klasifikaciji i označavanju kancerogenosti u smislu glifosata. U okviru tog zadatka je Njemačka dostavila CLP dosije nakon šestotjednog savjetovanja sa javnosti. Inače, tijekom tog savjetovanja i države članice podnose svoje komentare koji su također bili uključeni u proces. Na prvom sastanku smo pozvali organizacije da iznesu svoja mišljenja o glifosatu. Pokušali smo e, ostvariti dobar međusektorski presjek, IARC, FAO, e, WHO, HIL, Glifosat Task Force, EFSA i e, dosje E, također. Cijelo popodne smo saslušali mišljenja tih organizacija. Promatrači dionike su bili prisutni otprilike tijekom 12 sati rasprave i svrsi su intervenirali. njemački članovi Raka su e, izjavili da imaju sukob interesa i nisu sudjelovali u raspravi. Mi smo pripremili posebne mrežne stranice i objavili smo sve intervjue sa dionicima, uključujući i korespondenciju vezanu uz dosije. Želio bih nešto reći o europskim zakonima. U prethodnoj prezentaciji smo čuli nešto slično. E, zakonodavstvo EU-a e, svu odgovornost za e, dokazivanje sigurnosti kemikalija stavlja na industriju. Postoje neophodne studije koje se moraju provesti, uključujući studije na životinjama. Zakon također u EU štiti vlasnička prava vlasnika studije. Mi kao agencija možemo to zaobići, no mi zahtijevamo robustni sažetak studije u regulatorne svrhe, kojim to sve može biti vrlo opširno, sveobuhvatno i što su, što, što su studije starije, manje su opširne. Što se tiče pouzdanosti studija, to je vrlo važno pitanje. E, vrlo je bitno da E, se stekne dojam da su studije pouzdane i ispravne i zato postoje standardne smjernice, međunarodne standardne smjernice koje su potrebne za testiranje, uključujući studije na životinjama. Najčešće koristimo smjernice za testove OECD-a, e, ponekad i smjernice ISO-a također, dobre laboratorijske prakse. To je politika koju je razvio OECD i obavezan je za, u Europskoj uniji i od središnje važnosti za vjerodostojnost studije. Obuhvaća kritične aspekte kao što su izvješćivanje i lanac kontrole nad podacima studije. Akreditirani laboratoriji e, su izloženi redovnim inspekcijama od strane GLP inspektorata i arhivirani e, i datoteke su također podložni inspekcijama. To je nešto čemu moramo e, dati više pozornosti u smislu dokazivanja pouzdanosti naših studija. Međunarodni inspektori obavljaju sve te kontrole. Nisam siguran u kojoj mjeri su oni koordinirani. Dostupne studije o glifosatu u smislu kancerogenosti. Moramo pogledati što točno imamo. Njemačka je utvrdila 18 različitih studija o kancerogenosti na posljedku su podnijeli 12 na evaluaciju. Sve druge informacije su bile sadržane na jedan i drugi način. E, sedam se odnosilo na štakore, a pet na miševe. Šest studija koje je spomenuo dosje Submitter su bile ili previše manjkave, odnosno preniske doze su bile, nisu bile sukladne sa smjernicama GLP, odnosno OECD-a. E, izvješćivanje je bilo nedostatno i one nisu bile uključene detaljno u reviziju od strane raka. Također su postojali dvije negativne studije zbog preniskih doza. E, mi smo sedam različitih poduzeća angažirali da provode ispitivanje u različitim laboratorijima u SAD, u Europi, Japanu i Indiji. Radilo se o jednoj velikoj mješavini studije u smislu kakvoće, detalja i drugih aspekata sive. Na vrhu su one koje smo e, upotrijebili. Sve su imale Ove, ove druge su bile problematične i morali smo ih isključiti iz naše procjene. Što se tiče miševa, pet je bilo u redu i dvije negativne. Klasifikacija i označavanje također ima jedan element koji je vrlo bitan i moj odbor evaluira e, CLP dosje na taj način kada postoje više struke studije i nije jasno koja je studija ključna, tada moramo doći do, e, tada moramo uzeti u obzir sve dostupne informacije objedinjeno. Kvaliteta i konzistentnost podataka je nešto što i također uzimamo u obzir, uzimamo u obzir i pozitivne i negativne rezultate zajedno e, u jedinstvenom, ponderiranom e, pridavanju važnosti E, i dajemo veliku važnost ulozi epidemioloških podataka. Oni se posebno razmatraju. E, naš zaključak vezano uz klasifikaciju je bio sljedeći. Studije su, koje smo razmotrili, bile dovoljno pouzdane i relevantne da nam omoguće evaluaciju kod štakora. Nije, dokazana, nije uvjerljivo dokazano da glifosat izaziva tumore e, nalazi kod Miševa nisu bili dovoljno čvrsti sami po sebi da bi mogli zajamčiti klasifikaciju. Dokazi iz epidemioloških studija su smatrali nedostatni da bi demonstrirali kancerogenost kod ljudi. E, na temelju ovakvog pristupa rak se usuglasio da ne postoji konsenzus u smislu klasifikacije da je glifosat kancerogen. E, kao javna agencija e, mi moramo revidirati i tu razinu podataka. Fokusirali smo se na ovaj materijal. Materijal koji je bio revidiran od drugih tijela, konsultanata i ti materijali su bili niže rangirani u našem peer review. Mislimo da smo stvorili visoku razinu transparentnosti u obradi tog dosijeja. Informirali smo sve o tome što ćemo napraviti. Na posljedku 36 članova raka koji su bili prisutni iz cijele EU su se usuglasili da nema klasifikacije i to konsenzusom. Eka i rak nemaju nikakvih interesa u smislu ishoda to je bio jedan od 250 CLH slučajeva koji su već obrađeni od strane raka i CLP-a. E, prethodno zakonodavstvo je staro nekih 40 godina. Imam E, članove u odboru koji imaju 30-godišnje iskustvo u klasifikaciji kemikalija. Dakle, najbitnije je, i to moramo uzeti u obzir, ako se novi podaci ne pojave koji bi bili od e, znanstvene e, signifikantnosti, bilo koja država članica ili komisija mogu raku dati mandat za ponovnu procjenu. Hvala lijepa. Postoje i neke dodatne prozirnice na kraju prezentacije koje sadrže više detalja vezano uz našu evaluaciju. Neću ih sada iznositi. Hvala lijepa. Uh, Hvala. Evo jedna minuta pogovorniku za pitanja. Dakle, jedno pitanje i to naglasite kojem stručnjaku. Zastupnica McGuinness. Hvala i hvala stručnjaci. Imam jedno pitanje sa dva dijela za kolege. Iako me zaintrigiralo pitanje što sa poljoprivredima. Dakle, hoće li pretrpiti gubitak usjeva ili će oboliti od raka? Onda smo imali drugi, drugu prezentaciju, kaže nije kancerogeno. I sad ja kao onako donosi odluke moram, se, moram utvrditi u čemu je riječ za gubitak usjeva. Oni mogu reći ovo koristimo to je dio naše dužnosti kada je riječ o borbi protiv klimatskih promjena. Ali imamo dvije strane u ovoj raspravi. Kako da se ja postavim, kako da pomirim te razlike kao osoba koja donosi političke odluke, kako da donesem pravi izbor, jer to pravu odluku, jer to želim donijeti za nas, za poljoprivrednike i za potrošače. Hvala, gospodin Baumer. Hvala na pitanju. Što napraviti sa poljoprivrednicima? Osim klasifikacije koja veli je li tvar kancerogena ili ne, tu je i ocjena rizika EFSE koja govori o tome kako na siguran način upotrebljavati proizvod, dakle evo u poljoprivredi. Kombinirani savjet EK i EFSE bi e, trebao dati dovoljno povjerenje, dakle da je proizvod siguran za uporabu. To je rezultat naših dvaju dugih studija vezano uz ovaj proizvod. Euh, monsieur Mm, gospodin Pižon. Um, ja sam u vašoj situaciji, ja nisam toksikolog. Moram vjerovati vlastima. Pokušavam razumjeti postupak koji se koriste. Se tiče današnjih rasprava i znanosti, jedino što mogu reći je da je IRK je postupak dakle, koji, međunarodnih stručnjaka, neovisnih stručnjaka koji je recenziran, a s druge strane Europske agencije su se bavile povjerljivim studijama i ne zna se ko je to radio. Dakle, ja nisam toksikolog, ali da, to 80% njih e, ne znamo ko su autori. Eka je tu nešto bolja, ipak se slažem s vama, kaže govornik. I na osnovu ovoga sam izradio svoje mišljenje, to je najbolje što vam mogu ponuditi. Kada je riječ o kancerogenosti glifosata, hvala vam, kaže predsjednica. E, trebate podijeliti vrijeme. dakle, vas dvoje, jedan odgovor. I strongly recommend one question to one. Doista ponavljam jedno pitanje za jednog Stručnjak, inače nema dovoljno vremena. Zastupnica Dali. E, I would nešto što je rečeno ranije. Dakle, jasno mi je ovo pitanje stručnih recenzija, ali isti stručnjaci koji recenziraju vlastite odluke, to je nešto što mogu dovesti u pitanje i doista je neetično. Imali smo pitanje pitanje nekih članova odbora koji recenziraju vlastite odluke. Potom su uključeni u evaluacije i u ponovno su uključeni u reevaluaciju i uključeni u razna stručna tijela. To znači da nedostaje neovisne prosudbe u donošenju odluka. moje pitanje je za gospodina Baumera. Jasne su me limitacije koje donosi zakonodavstvo. Ali EKA obraćuje i podatke koje daju tvrtke. Kako u budućnosti EKA može zajamčiti dakle neovisnost svojih recenzija? EKA će se baviti zakonodavstvom REACH i to je nešto o čemu bi ljudi ha, trebali, u vezi, čega bi ljudi trebali biti doista mirni. Ja bih nešto htio prvo reći o ovom sastavu odbora. Koliko ja znam, nema preklapanja u radu između mog odbora i drugih odbora eke i radnih skupina ili panela EFSE, odnosno barem ja nisam svjestan tih e, veza. Ove dvije agencije rade neovisno kada je riječ o znanstvenom savjetovanju što se tiče dijela kako možemo biti sigurni da se dobro upravlja interesima. Pa ja se nadam da sam vam to jutros dokazao. Mi gledamo, dakle, tko je taj ko može ući u naš odbor, kakvu razinu utjecaja imaju. Moji članovi su uglavnom iz regulatornih tijela. To donosi ravnotežu u sustav. Jer studije dolaze iz industrije, oni ih moraju izraditi. Moramo dozvoliti ha, pristup industriji. Mi to pažljivo nadziremo. Brinemo se da su svi akreditirani. Ne dozvoljavamo im eh, da duže ostanu nego što je dozvoljeno na našim raspravama. Ne mogu promatrači donositi odluke. Nadam se da sam ovime odgovorio na neka od vaših pitanja. Zastupnica Girling. Moje pitanje je za gospodina Pidžana. Saslušala sam vaše izlaganje i čitala sam nešto s vaših internetskih stranica. Znam da dovodite u pitanje integritet EFSE, također nalaze drugih organizacija. Dakle, FAO, Agencija za zaštitu okoliša SAD-a, sve se to doveli u pitanje. I oni su svi zaključili da glifosat vjerojatno nije kancerogen. A s druge strane se jako oslanjate na studiju irka. Međutim, ni tu, tu niste priznali da postoje također neki podaci koji nisu bili dakle, izneseni i samim time analizirani. EFSA je pak dozvolila industriji da tu doda svoju ocjenu, ali da, pre u skladu sa postojećom uredbom oni moraju provjeriti dakle ove dokumente dva mjeseca prije nego što se zaključi materijal, dakle ne rade ništa, ništa nezakonito. Kako možete s jedne strane govoriti da neke agencije lažu, da se laže ocjeni glifosata, a kada i vi sami skrivate informacije vezane o dakle ocjeni kancerogenosti glifosata. Uostalom, zašto bismo mi vas slušali? Evo sad vam dajem dvije minute, kaže predsjednica. A doista od vas nisam drugo očekivao. Hvala vam na ovom pitanju. Prvo, dakle, tvrdnje da su neki članovi Jerka dakle, zadržali neke, sakrili neke informacije. Koliko ja znam, to nije istina. Dokazano je da je tako. Pozvali ste se na pitanje koje smo mi pozvali ste se na pitanja koje smo mi postavili. Postavili ste mnoga pitanja. Ali Dosta sam to spominjao u svojoj prezentaciji, dakle konferencije koje organizirala EFSA, dali su informacije, imamo važne studije iz 2001. koje se ne bi trebale uzeti u obzir, dakle tu se radi o nekim o pojedinim žrtvama tumora i e, BFR i EKA su odbacili te teorije i rekli su da nema ništa u tim dokazima što bi, se, što bi se moglo dakle, uzeti u obzir. I EFSA je trebala provjeriti, dakle dva put provjeriti te tvrdnje iz te studije. zatražili su pristup dokumentima, na koncu nisu, imali, nisu nam ništa mogli predstaviti. Dakle, oni su rekli da nešto imaju, a biti nisu imali. I kako onda, kako onda vjerovati? Mislim, ja ih ne ne optužujem, ali evo, zašto su rekli da su nešto napravili što nisu? Thank you. Uh, Hvala, zastupnica Riz. Prezident, on en euh, Hvala. Evo, tri sata, više od tri sata saslušanja. I dalje i imam dojam da se ovdje radi o nekom dijalogu gluhih. Pa je rekla kolegica Gines, mi tu moramo donijeti odluke kao političari. Moramo odlučiti o stvari u kojoj znanost ne daje jedinstven odgovor. Dakle, vijeće će vjerojatno uskoro glasati o produženju korištenja glifosata na još deset godina. Pa to je absurdno kako izaći iz ove slijepe ulice. Čuli smo tu neke mogućnosti. Profesor Portier je na početku rekao da postoje neke studije zaključite koji su odbačeni. Tu je jedna studija Kumar iz 2001. Dakle, tu se priznaje vrijednost ovih vrijednost studije koja je dovela, dakle, do, do, dovedena u vezu stvaranja limfoma kod određenih glodavaca, ali od, ta studija je odbačena. Kako taj mehanizam funkcionira, to bih htjela znati kako bih onda mogla donijeti odluku. Hvala. Gospodin Bauman, ja ću pokušati odgovoriti. E, ne slažem se da znanost nije dala zaključak. Mislim da ona je jako konzistentna i da je donijela zaključak. Imamo dvije evropske agencije, dakle, koje su dale jasan i izravan odgovor na to je li glifosat kancerogen ili je siguran za upotrebu. I rekli smo da, siguran je za upotrebu. Molim vas, nemojte mi smetati, kaže gospodin. Kao što smo ja i dr. Tarazon objasnili, imamo pravila o evaluaciji, kako pripremamo rad, kako dolazimo do zaključaka. Mi smo slijedili ta pravila, dakle u dvije ove odvojene agencije i kroz različita tijela došli do istog zaključka. Slijedili smo proceduru, ne postoje dokazi da se ovdje nešto, da se utjecalo na postupke, da bi se smanjiti, da bi se moglo smanjiti povjerenje u naš rad. I Dodao bih, od kad smo objavili mišljenje o glifosatu, mislim da smo na jako puno mjesta odgovarali na pitanja, možda u smislu dužine smo duže odgovarali na pitanja nego li što smo potrošili riječi u izradi studije. Hvala. Thank you. Uh, Mr. Uh, no, Madame uh, Rodriguez. Zastupnica Senra Rodriguez. Hvala. Jutros smo vidjeli snagu i utjecaj velikih multinacionalnih tvrtki koje utječu, utječu na odluke, odnosno ako ništa drugo stvaraju sumnju vezano uz neke konkretne znanstvene dokaze. Istovremeno, izlažu stanovništvo nepotrebnim rizicima. Pozdravljam. Imam jedno pitanje za gospodina Pidžona. Imate li podatke vezane uz odnose e, industrije pesticida i farmaceutske industrije? Koja je uloga načela predostrožnosti kada se radi o ovim pitanjima? E, Izvolite. Ako sam dobro razumio vaše pitanje, riječ je dakle između industrije pesticida i farmaceutske industrije. Ima nekih veza, evo, Bayer, na primjer. To je jedna trka koja se proizvodi obala proizvoda. Jedan politički izlaz iz ove situacije da se um, diskusija proširi. Ja sam se prije bavio vodom i upravljanju vodama. Pariz, New York, Minhen, dakle, pomažu poticajima poljoprivrednike. To je još daleko prije ekološke proizvodnje. Dakle, nagrađuju ih uh, kad ne zagađuju. Dakle, jeftinije je platiti one koji ne zagađuju startu, nego kasnije sanirati štetu. A eto, iz ovog sustava se može i zaraditi novac, to je istina. Thank you. Now, uh, Mr. Faria. Zastupnik Faria. Muito obrigado, Sr. Presidente. <clears throat> Antes de mais, quero lamentar a ausência da empresa Monsanto desta audiência. Mas eu penso que essa, essa ausência é bem elucidativa. Eu penso que este teria sido o momento ideal. Zaista šteta da Monsanto nije ovdje, ali to šalje poruku. Bilo bi dobro da su se mogli obraniti. I oni imaju pravo na obranu. Imamo dakle podatke o učinku glifosata na ljudsko zdravlje i čovjek bi očekivao da će se to neovisno istražiti. Gospodin Pižon nam je dosta jasno predstavio situaciju u koje mjere ćete, mm, gospodine Bomer poduzeti kako biste smanjili rizik, kako biste povratili povjerenje javnosti. Hvala lijepo. Dr. Baumer. Evo izvolite, gospodine Baumer. Moram se bojim se vratiti svom prethodnom odgovoru. Mišljenja obje agencije dakle, su relativno nova, ona su doista jasna i sada je loptica prebačena Europskoj komisiji. Ne mogu reći više od ovoga osim ukoliko radna skupina ne dobije mandat. Mi ne možemo sami određivati mandat i ne možemo se uplitati u politiku. Dakle, dok netko ne odluči što ćemo učiniti, za nas je posao gotov. Možda gospodin Tarazona može nešto dodati u ovoj mojoj izjavi. Gospodine Tarazona, ako želite nešto dodati, imate jednu minutu. Hvala. Pa i za EFSU vrijedi isto. Uredba ovlašuje komisiju da nam zadaje bilo kakav e, mandat, dakle to je vrijedilo i za glifosat. Kada je riječ o dodatnim elementima koji su već spomenuti, mi još uvijek radimo na glifosatu jer kao što znate Provodi se i europska procjena, najviše razina ostataka je za potrošače. Dakle, mi procjenjujemo sve usjeve za koje je dopuštena e, upotreba glifosata u Europskoj uniji i također e, prag za uvoz i mi ćemo na taj način osigurati potpunu zaštitu europskih potrošača do kraja ove godine. Dakle, mislim da je odrađen dobar dio posla, a on se još nastavlja u slučaju EFSE. Zastupnik Hojsling. Prije svega mislim da je skandalozno kako se ova rasprava odvija. Upućujem pitanje Eharu. Da li svi smatrate da ste ravnopravni industriji? jer industrija uvijek mora neke stvari dokazivati. Ne možete li vi sami neovisne studije zatražiti od nekih, jer je frustrirajuće čitati studije koje sponzorira industrija, one moraju biti neovisne. I rada BFR-a, moram to dovesti u pitanje, oni su primijenili copy and paste je li to stvarno uobičajeno da se 30% prepiše u studiji koju treba netko provesti sam? 20 godina jer te isti ljudi rade evaluaciju u njemačkim e, institucijama i uvijek dolaze do pozitivnog rezultata. Možda bi neki drugi stručnjaci se trebali također angažirati i njih bi se trebalo pitati za mišljenje. I posljednje pitanje, Ocjena koktela. Glifosat se ne primjenjuje samostalno. Da li vi e, evaluirate i primjenu takozvanih koktela ili se pouzdajete u stručne ocjene iz SAD-a koje su došle do sasvim drugačijih rezultata? Mislim da je pitanje upućeno doktoru Baumeru. Da, ja sam pretpostavio. Nisam siguran jesam li razumio sva pitanja. Naručivanje neovisnih studija. U zakonodavstvu o klasifikaciji mi nemamo nikakve ovlasti naručivati neovisne studije, nego mi klasificiramo na temelju dostupnih informacija. Doktor Tanzona je jasno opisao kako teče proces procjene pesticida Dakle, industrija dostavlja svoj podnesak, e, mi to preuzimamo, dajemo ocjenu i dajemo daljnje izvješće i to se podnosi odborima u različitom obliku i tamo se provodi evaluacija. Dakle, to je proces u tri ili četiri koraka i mislim da je to dobro poznato već u ovoj fazi. Dakle, tako nalaže uredba o pesticidama i također i uredba o CLP-u. Dakle, prepušteni smo vama. Gospođa Godin. Hvala. Pitanje za doktora Baumera. U slučaju EKE koja nastoji osigurati sigurnost kemijskih tvari u Europskoj uniji, kako bi se potakla inovacija, ali također e, i zaštitilo ljudsko zdravlje i okoliš. Možete li nam reći postoji li među procjenjenim molekulama manje opasna alternativa glifosatu koja bi izazvala i manje rasprave? Dr. Baumer, vama je upućeno pitanje. Žao mi, ali to nije moje područje ni moj djelokrug rada tako da ne mogu odgovoriti na to pitanje. Gospodine Pižon, pa koliko znam, jedini usporedivi herbicid kada je riječ o učinkovitosti je herbicid koji proizvodi Bayer, amoni glifosinat i imate i druge proizvode, dikamba i tako dalje. Dakle, to su prvi koji mi padaju na pamet i koliko znam, svi su toksični i skuplji zbog toga smo, kada je riječ o poljoprivrednicima, smo u vrlo osjetljivoj situaciji. Dakle, ako se zabrani glifosat e, i bez popratnih mjera, oni će se morati okrenuti zamjenskim tvarima koje su ili otrovnije ili skuplje. I zbog toga nemamo jedini podnesak za glifosat, nego imamo niz zahtjeva američkim vlastima i nacionalnim vlastima, jer one ipak na kraju krajeva donose odluku, da se osmisli neki pametan prijedlog i reforma kako bismo pomogli poljoprivrednicima da se odmaknu od pesticida i da prijeđemo na jednu ekološkiju poljoprivredu koja ne ugrožava okoliš ili zdravlje. A gospođa Delaje ima riječ. Hvala, gospođo predsjednice. Upućujem pitanje gospodinu Pižonu. Vi ste uprli prstom u čitav niz e, nedostataka i propusta, barem koliko sam ja razumjela. Svi se slažemo da europski državljani zahtijevaju neutralnost kada je riječ o tržištu fitosanitarnih proizvoda, no mi nismo znanstvenici, a tu se bavimo o vrlo stručnim pitanjima, kao što smo i vidjeli današnjim prezentacijama. Dakle, trebamo se osloniti na agenciju i ne propitivati njihovu neovisnost. Dakle, gospodine Pižon, što mislite o sadašnjem sustavu procjene koji se temelji na znanstvenim analizama koje se naručuju poduzećima, a koje ne provode europske agencije i dakle ne financiraju ih E, porezni obveznici u Europi. Dakle, kako izmijeniti ili razviti dalje ovaj sustav kako bi bio transparentniji i kako bi znanstvenici mogli biti učinkoviti u svojem radu, oni trebaju steći iskustva i to se sve financira u privatnom sektoru, oni prvo rade u privatnom sektoru, a onda prijeđu javni. Je li to po vama problem i kako možemo iznaći rješenja za ovaj problem? Evo, govorit ću francuski. Hvala na ovom e, pitanju. Da, sustav procjene koji je sada važeći temelji se na podacima poduzeća i to su tajni podaci koji se ne objavljuju što je neprihvatljivo u ovom sadašnjem trenutku i zbog toga smo postavili, e, postavili pitanje, odnosno jedan zahtjev u kojem tražimo da se pesticidi procjenjuju samo na temelju objavljenih podataka koje su dostupne javnosti, što je vrlo bitno, ali nije jedini važan element. U našem observatoriju imamo čitav niz preporuka kako bismo poboljšali naš sustav procjene pesticida, što znači raditi i sa podacima koji su dostupni javnosti. No, financiranje je doista ključno pitanje. Financiranje ovih studija treba se promijeniti. Sada se ove studije provode po narudžbi, što dovodi do toga da studije provodi mali broj poduzeća. Dakle, proučavanje pesticida treba financirati i porezom iz jednog javnog fonda koji bi se mogla onda služiti agencija kako bi mogla onda e, neovisnim laboratorijima ili agencijama naručivati neovisne relevantne studije koje bi se mogle onda u cijelosti objaviti. I mogli bismo učiniti još nešto drugo kako bih odgovorila na drugo pitanje koje je povezano sa karijerama znanstvenika. Nažalost, zbog europskih istraživačkih politika i privatizacije istraživanja i javno-privatnog partnerstva između sveučilišta i poduzeća, trebamo omogućiti znanstvenicima da napreduju u karijeri i da steknu iskustvo u svojem području rada neovisno o financijskim ili komercijalnim interesima. Hvala i na kraju gospodin Kaputo. Hvala. Procjena EKE za glifosat je nešto što je izradio Njemački savezni institut za procjenu rizika. I to je evaluacija koja se odnosi samo na molekulu glifosata, a ne 150 formulacija, odnosno koktela koji se plaziraju na tržište i to zapravo zanemaruje sinergiju sa drugim kemijskim tvarima i to e, oštro kritiziraju nevladine organizacije i neovisni stručnjaci. Imam pitanje za Tima Baumera, odnosno kako to da je mišljenje i e i EFSA izradio isti institut, odnosno Njemački savezni institut za procjenu rizika, koji se čak poziva na radnu skupinu za glifosat koju šine proizvođači pesticida. I ne samo to, prije nego što su izdali svoje mišljenje, te dvije agencije su uzele u razmatranje i studije koje nisu dostupne javnosti, koje je izradila industrija i do kojih čak nije mogao doći ni IARC. E ne mislite li da se takva praksa protivi načelu transparentnosti kojim bi se trebale ravnati obje agencije, a to se protivi također i odluci Europskog suda u tom smislu. I na kraju zanima me sljedeće, kako biste opisali odnos između EFSE i EKE, e? odnosno što se događa kada su međusobno e, evaluacije proturječne? Gospodine Baumer. Pa mislim e, da se prvo pitanje odnosilo na molekulu u odnosu na koktele. Dakle, naša evaluacija se temelji na e, jedinoj tvari i mislim da će ostati tako. Dakle, gledati koktele je doista izazovno i teško, naročito kada je riječ o njihovom utjecaju na okoliš. Mislim da ne mogu znanstveno odgovoriti na to. Naš pristup se e, u klasifikaciji i označavanju temelji na aktivnoj tvari ako ste to htjeli reći, dakle ne uzimamo u obzir formulacije, to razmatraju kasnije zemlje članice. Kada je riječ e, o podacima koji jesu ili nisu dostupni javnosti, mislim da nemamo kao agencija stajalište o objavljivanju ili neobjavljivanju podataka. Mislim da nama nije bitno jesu li podaci javni ili ne. Mi onako obavljamo svoj e, posao, a ako se to radi transparentnosti, objavljuje javnosti, ne bismo imali ništa protiv, mislim. Kada je riječ o odnosu između EKE e i EFSE, EFSA je starija agencija, mislim da je osnovana nekih pet ili šest godina prije EKE. E. Jedna se nalazi u Skandinaviji, druga je u Italiji, dakle jedna je na hladnom, druga je na toplom. kao tijela agencije koja su spomenuta u različitim zakonodavnim aktima imamo obvezu slagati se. Dakle, kada bi došlo do neslaganja, trebali bismo to nekako riješiti i to se do sada čini. Da, kada je riječ o suradnji, da, moramo surađivati. Kada je riječ o procjeni rizika od kemijskih tvari, a kada je riječ e, o usklađivanju zaključaka naših odbora ili e, stručnjaka, pa mi ne uskađemo to na koji način, oni su međusobno neovisni. Mislim da agencije su međusobno neovisne i imaju neovisan karakter. Hvala, evo ovime zaključujemo našu današnju raspravu. Rekla bih da je bilo vrlo zanimljivo i pokazuje da se parlamenti zalaže za interese građana. Hvala vam na sudjelovanju i vidimo se na nastavku sa odbora ENVI, sastanka odbora ENVI u 14.30. Hvala i želim dobar tek.